So, dear colleagues, welcome to our meeting. Um, first of all, I would like to adopt the agenda. Evo, ja bih samo htio da se usvoji dnevni red. Ako nema nikakvih primjedbi, onda se on usvaja. Također moramo i usvojiti zapisnike sa cijelog niza sjednica. Ako nema nikakvih primjedbi, onda su oni ovime usvojeni. Imam također nekoliko priopćenja u skladu s našim poslovnikom. Kao prvo, e, sažetak e, odluka naših koordinatora nakon sastanka 6. srpnja vezano za imenovanje. Imamo tri dosijeja koji se odnose na OTC izvedenice, znači radi se o reviziji Emira, e, CCT i preporuke Europske središnje banke o reviziji statuta. Znači to se daje EPP-u, obavezna razmjena informacija na polju oporezivanja, to ide SID-u, pan europski e, osobni mirovinski proizvodi, taj dosije ide ALDE-u i također moguće e, reakcije na e, oporezivanje 300 aldeu, zatim e, bruto nacionalni proizvod i njegove veze sa proizvodnim cijenama. I onda što se tiče dosija o bankarstvu, dogovor je bio, dakle tu imamo izvjestitelji gospodin Hopmark, 4. rujna je krajnji rok za amandmane i onda 25. rujna će se glasovati. Koordinatori su se također dogovorili da imamo paralelnu prezentaciju na odboru. Još četiri e, dosija iz bankovnog paketa i imat ćemo e, rokove, e, malo ćemo ih revidirati pa ćemo ih iznijeti. Također sutra moramo glasovati o nekim odredbama već sutra misije Ekona u drugoj polovini 2017. Koordinatori su odlučili da se odgodi do, za 2018. planirana misija u Šangaj i Beijing. Dogovoreno je bilo da se traži odobrenje za još jedno dodatno mjesto e, za misiju u Washingtonu e MMF e, u listopadu i dogovoreno je da 2. i 3. E, studenog se ide kao planirano na misiju u Portugal, ovisno o tome hoćemo li imati sugovornike. 25. E, e, rujna nećemo imati misiju koja će se raditi gdje će se raditi o delegiranim aktima i što se tiče studije o zloporabi kod prodaje financijskih proizvoda, dogovoreni su neki odgovori, nacrt odgovora vezano za 0709-2016, 1497-2016. Što se tiče tekućih e, međuinstitucionalnih pregovora, ispričavam se zato što imamo toliko posla prije nego što počnemo naš dijalog. Imamo trijalog o borbi protiv, e, protiv pranja novca, to će biti u srpnju i pod malteškim predsjedavanjem je to pokrenuto. E, zatim imamo treći MD i još e, tu se javno i vodi rasprava o e, raznim temama ali budući da je Malteško predsjedništvo ukazalo da nema mandata za pregovore o toj temi, u tom momentu je završio trijalog bez zaključaka. Znači naš pregovarački tim je dogovorio da se ponovno pokrene postupak pregovora pod estonskim predsjedavanjem i prvi trijalog, znači šesti zapravo će početi sutra. Što se tiče EPSA, nakon trijaloga 21. E, e, lipnja vezano za reviziju e, uredbe o EFSI, i e, vođena je produktivna rasprava vezano za e, gornju granicu za mala i srednja poduzeća i također za one semafor sa rezultatima. Također se e, to na tehničkoj razini raspravljalo o tome, taj trijalog je svima dao priliku da iznese svoje mišljenja vezano za različita politička mišljenja i ključno, ključni zaključci, posebno što se tiče e, financiranja, upravljanja, određivanja cijena i oporezivanja i sljedeći trijalog je također predviđen za sutra. I e, konačno sa zadovoljstvom e, pozdravljam profesora Nilsa Tigesena, predsjednika Europskog fiskalnog odbora i zahvaljujem mu što je prihvatio naš poziv da sudjeluje u razmjeni mišljenja sa eh, odborom Ekon. Već smo eh, održali jednu razmjenu mišljenja u prosincu nakon njegovog imenovanja i on je ipak eh, pristao da dođe ovdje i da nam iznese mišljenje Europskog fiskalnog odbora vezano za ključne momente u E, našem europskom fiskalnom okviru i on je jučer bio na sastanku euro skupine i Europski fiskalni odbor je nedavno e, iznio e, stavove vezano za to kako bi trebao se postaviti fiskalno prema euro skupini u svjetlu najnovijih zbivanja i sada ću vam dati riječ kako biste nam vi dali svoju, svoje mišljenje i eto, ja sam e, više bio e, spreman podržati stav komisije, ali izvješće je veoma interesantno i tu imamo cijeli niz e, problema i pitanja. Jedno je to što ne postoji koordinacija i ako zaista hoćemo imati neutralni fiskalni položaj, onda bi zapravo e, zemlje trebale moći to u potpunosti iskoristiti ako želeli da ih se ne prisiljava na to, a s druge strane ako hoćemo imati fiskalni stav koji je zasnovan na odgovarajućoj ocjeni situacije od zemlje do zemlje, znači da zemlje koje imaju manje fiskalnog manevarskog e, prostora, e, da ne mogu ništa napraviti vezano za to, tu imamo e, različita praktična pravna ograničenja. Normalno to je pitanje za vas, ali nakon vaše prezentacije ćemo to moći postaviti. Komisija izgleda na jedan dosta inteligentan način pristupila tome. Znači da nije e, odredila konkretne brojke u svojim preporukama i također budući da matrica nije revidirana, s druge strane komisija može napraviti odgovarajuću ocjenu i da se uspostavi ta odgovarajuća ravnoteža od zemlje do zemlje kako bi se utvrdilo kako se što se strukturno mora e, prilagoditi matrici, ali tu pritom moramo pravno napraviti razliku između onoga što su proračunske odredbe koje zahtjeva primjena, a što je ta aprecijacija e, margine e, komisije gdje se uzima u obzir to da pravila nisu primijenjena u potpunosti. Dakle, e, meni se čini da je pravno to jedno inteligentno, inteligentno rješenje i nadam se da ćemo to čuti i od vas, ali svakako na vama je da nam kažete kakva je situacija. Evo sada vam dajem riječ. Hvala e, predsjedniče Gualtieri i e, članovi odbora e, Ekon. Zaista mi je veliko zadovoljstvo biti ovdje i Imali smo jednu video konferenciju kao što se možda sjećate prošlog rujna i ja zaista pratim rad ovog odbora. Ja sam bio na akademskom panelu prije dosta e, godina e, u Europskoj središnjoj banci e, i surađivao sam i tada sa odborom Ekon i zaista cijenim to što vi radite na planu ekonomije i tako dalje. Imamo naš, naš prvo izvješće koje je proizveo naš odbor. Prošlog listopada smo imenovani i postali smo potpuno funkcionalni prvog ožujka, imamo i tajništvo E, s moje strane je naš glavni tajnik. E, Naše prvo izvješće je vrlo kratko e, i zaista se nadam da ćete ga pročitati. Mi smo se koncentrirali na budući fiskalni stav europodručja u cjelini i fiskalne politike koje su potrebne da se to, da se to ostvari. Dio našeg mandata E, zapravo je upravo do toga doveo. Mi trebamo vidjeti kakav bi trebao biti e, fiskalni stav e, u europodručju. Mi se koncentrirali smo se na godinu 2018. I gledali smo kako su te neke napetosti između nacionalnih politika Europske unije. Dakle, to je vrlo aktualna tema. Prošle godine se o tome raspravljalo i na Eurogrupi i šire, ali imamo tu dva aspekta našeg mandata. Drugi je primjena postojećih e, fiskalnih pravila Europske unije i što se tiče vremenskog rasporeda zašto smo mi sada odlučili to iznijeti, zato što je to povezano sa europskim semestrom, zato što na proljeće moramo izniti eh, iznijeti naše preporuke vezano za fiskalni stav i eh, jer to se mora uklopiti u planove za proračun koji se izrađuju u listopadu. Znači, trebali smo stoga početi upravo ovom temom, a onda se eh, detaljnijim tehničkim stvarima možemo pozabaviti vezano za primjenu nacionalnih pravila i tako dalje i tu se nadamo da ćemo e, se koristiti iskustvima nacionalnih fiskalnih vijeća u pojedinim zemljama. budući da se europodručje smatra jednim jedinstvenim e, subjektom, entitetom, to je veoma važno i mi zapravo pokušavamo vidjeti kakva je situacija na euro u području na osnovu cijelog niza prognoza i analiza Europske komisije, Europske središnje banke, MMF-a, OECD-a i e, brojnih e, e, takvih tijela iz privatnog sektora. Znamo da imamo različite indikatore kao što je primjerice jaz u proizvodnji i moramo utvrditi zašto je do toga došlo, kakva je situacija primjerice i sa plaćama i tako dalje. Dakle, e, mi e, ne radimo ono fino prilagođavanje fiskalnog sustava. E, to nije niti bila svrha jer znamo što stoji u mastriškom ugovoru. Možemo samo iznositi nekakve preporuke koje su namijenjene pojedinim zemljama. Dakle, mi nemamo nikakve sugestije vezano za prilagođavanje fiskalno. Interesantno je naravno da vidimo je li e, to što mi predlažemo u skladu sa tekućim e, fiskalnim pravilima i može li se to provesti u okviru parametra koje nam neće, nameće pakt za e, rast. I mi se slažemo sa time da je očito došlo do toga da ovaj slobodan manevarski prostor u ekonomiji se smanjuje ali e, vidimo da ulaganja nisu dovoljna e, jer nisu dovoljna niti da bi se održala potražnja, niti da bi se e, održala buduća razina produktivnosti. Još uvijek smo u jednoj situaciji gdje monetarna politika ide na ruku ekonomiji i fiskalna politika je učinkovitija zbog toga upravo nego neka druga vremena. S druge strane, održivost je veliko pitanje zato što je i dalje vrlo visok e, omjer dugova i BDP-a. U nekim zemljama još uvijek e, postoji e, dosta velika osjetljivost na promjene osjećaja na tržištu. I došli smo do zaključka da za 2018 bi i dalje trebali bismo imati taj neutralni fiskalni stav, ali u kombinaciji sa e, reorijentacijom e, državne potrošnje i to od zemlje do zemlje se to se još detaljnije utvrđuje. Što se tiče kompatibilnosti sa fiskalnim pravilima Europske unije na agregatnoj razini, prognoza komisije ukazuje na to da će se e, malo e, ta monetarna politika opustiti, pa će se neke stvari tu možda malo otežati, ali e, sad smo došli do onih vanjskih granica onoga što bi zapravo moglo opravdati neutralni stav fiskalni. Mi ipak ne vidimo nikakvu potrebu da se mijenja taj stav. I ova, ovi crveni e, rombovi koje vidite na grafikonu, tu vidite kakva je situacija kad se ta pravila e, drže, ali ima i zemalja koje su učinile e, više, pa taj manevarski prostor kojim se fiskalno otvara E, koriste da bi trošile više nego što im plan omogućuje. Znači, to je sve u odnosu na naše srednjoročne ciljeve. Na ovom slajdu vidite da je situacija slična nekim, u nekim zemljama, zato što su u mnogim zemljama slične stope rasta, ali razina održivosti i e, te opuštenosti u gospodarstvima je dosta slična, ali u nekim situacijama produktivnost e, ide dalje puno brže i možemo samo ponoviti one preporuke pojedinim zemljama da ovaj manevarski prostor e, u odnosu na srednjoročne ciljeve pametno iskoriste. Što se tiče ovih nacionalnih politika, e, to neće dovesti do optimalnih ciljeva nužno na europodručju u cjelini. Također smo utvrdili da se zemlje razlikuju jedna od druge, ipak zato trebaju imati e, i e, različite politike i zaista vlade imaju pravo da utječu na to kako će e, gospodarski upravljati svojim zemljama. I ovi efekti priljevanja u normalnim vremenima nisu toliko važni, ali ipak je to problematično ako dođe do ikakvih poteškoća. I naravno, e, funkcioniranje glatko europodručja je cilj koji nadilazi nacionalne ciljeve i stoga kroz održivost i trgovinske tokove se to e, mora zajamčiti i e, fokus samo na nacionalna fiskalna pravila dovodi do te ideje da je europska dimenzija manje važna, ali ona je važnija sada nego kad je potpisan masički ugovor. To nas vodi do ove dileme da kad zemlje koje imaju određenog slobodnog fiskalnog prostora e, ne vide E, same sebe e, ne vide da bi trebale sada se ekspanzivno ponašati fiskalno, a pravila Europske središnje banke jasno nalažu konsolidaciju. U ovom okolišu gdje imamo centraliziranu monetarnu politiku i decentralizirana nacionalna e, pravila koja se zasnivaju na, tom, na tim politikama. Kao prvo moramo vi utvrditi gdje je problem i E, bolje koordinirati se među zemljama, posebno onima e, koje imaju srednjoročne ciljeve, a koje su ih prebacili. I e, što se tiče fiskalne integracije, o tome se raspravlja. O tome se govori i u izvješću pet predsjednika i u jednom diskusijskom dokumentu komisije. Hvala. Uh, Hvala na ovom veoma interesantnom izlaganju. A sada ćemo početi sa pitanjima. Gospodin Burkhard Balc. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. i zahvaljujemo Europskom fiskalnom odboru na ovakvom prvom uvodu u e, fiskalna pravila europodručja. E, mi smo kritički raspolaženi vezano uz agregatno obračunavanje poreza na dodanu vrijednost i povezivanje sa europskim pravom, odnosno drugim riječima, kako je e, moj kolega Günner Hockman vrlo često rekao, kada nam je glava u peći, a stopala na hladnome, temperatura ne može biti dobra. Mi smo na granici izračuna fiskalnog e, kursa i prihvatljivosti i moramo svi poštivati fiskalna pravila, fiskalna načela. Ne možemo se suprotstaviti ovom smjeru e, u zajedničkom fiskalnom sustavu. Ne može se svaka država članica E, sama postojati fiskalne sustave i istodobno se držati e, svih pravila EU-a. Mi smo zahvalni na radu Europskom fiskalnom odboru posebice u smislu ocjenjivanja, pridržavanja fiskalnih pravila. Ovaj parlament bi trebao primiti na znanje da aktualne političke odluke bilježe E, lak, lakše ekspanzivni kurs za 2017. i 2018. godinu, a vi smatrate da bi neutralni kurs bio primjereniji. Još jedan dodatni aspekt u vašoj analizi. Vi ukazujete neprestano da dugovi kratkoročno se mogu neutralizirati no dugoročno Europa mora računati sa povećanim pritiscima na nacionalne proračune. I sve to moramo dovesti u kontekst sa demografskim trendovima i e, dugovanjima. I zaključak svih tih analiza je da smo daleko udaljeni od 16% onoga što je zacrtano u paktu za stabilnost i rast. Imam pitanje za vas. E, konsolidacija proračuna. Nepristano se vrši pritisak da određene države članice moraju povećati svoje izdatke, odnosno dobiti više manevarskog prostora da povećavaju izdatke i rashode. To su države koje već i onako su prilično intenzivno zadužene i solidarnost danas ne izgleda baš onako u Europi kao što je to u prošlosti bilo u, u, Njemačkoj. E, što se tiče budućih generacija, ne smijemo dopustiti da se kratkoročno bave fiskalnom politikom i da se ne mogu oslanjati na e, nikakva rezerviranja, već samo isplaćuju mirovine. Što se tiče tržišnog natjecanja, vi želite osigurati da unatoč visokim izdacima za mirovinsko osiguranje u Europi i dalje ostanemo e, konkurentni i da možemo očekivati povećanje plaća i e, povećanje e, socijalnih davanja i to međusobno ne smije biti suprotstavljeno. Hvala. Um, uh, Hvala lijepa na vašim komentarima. E, ja sam ih primio na znanje. Započet ću s onime što ste posljednje rekli. Što se tiče zabrinutosti dugoročno gledajući, apsolutno su opravdane. E, komisija je generirala ove brojke, postoje drugi pokazatelji koji kažu da održivost u, vezano uz e, neke zemlje je dovedena u pitanje i da e, postoje poteškoće vezano uz ovo pravilo od 60%. posto no u nekim zemljama je reforma već na putu i mjere jesu poduzete da se izgradi više više kapaciteta i poveća raste. Situacija stoga nije toliko turobna, ovih 60% kao cijeli svačamo vrlo ozbiljno, to je operativni kriterij za održivost. Ne smijemo previdjeti da zahvaljujući ECB-u e ćemo imati e, još dodatnog vremena da riješimo taj problem a što se tiče smanjivanja dugova, to je nezadovoljavajuće u mnogim zemljama. Neke zemlje, kao što su Italija i Portugal, su zapele na dugu od 130% e, BDP-a i to nije sukladno pravilima. No što se tiče normalizacije našeg gospodarstva, mi smo u situaciji u kojoj bismo morali pogledati i dugoročni potencijal povećanja ulaganja u naša gospodarstva. Naša gospodarstva ne koriste toliko e, troškove e, za u obrambene svrhe i e, opću potrošnju, već za izgradnju kapaciteta u mirovinskom sustavu dugoročno i stoga i naši ustupci prema vašoj zemlji, obzirom da se mora ulagati u infrastrukturu i u druge javne rashode koji će sve to osigurati. Situacija se polako mijenja u nekim zemljama. Uviđa se da ovaj jaz outputa ne može e, trajno postojati, već da se moraju obnoviti ta gospodarstva i javna potrošnja se polako povećava. Ono što ste rekli da je govorio e, gospodin Hökmark, e, ja često razmišljam o tome. Glavna perjanica Europske komisije u smislu publikacija se odnosi na e, europsko gospodarstvo, a ne na E, pojedinačna gospodarstva, no neovisnost raste i u politici se mora pogledati što se događa preko granice, iako će naglasak i dalje biti na nacionalnim karakteristikama. Hvala. Vo. Hvala profesore Tigesen na vašoj prezentaciji. Divim se vašem optimizmu i hrabrosti u ovakvoj situaciji u kojoj se nalazi eurozona. Ja imam dojam da ne postoji internacionalizacija na razini nacionalnih vlada u smislu potrebe postojanja interakcije između gospodarstava. Vi s pravom kažete da govorimo o europskom gospodarstvu, a ne o europskim gospodarstvima. No kako se, kako, što možemo napraviti kako bismo stvarili određeni napredak na ovom području? Vi ste opisali tenzije. Što možemo napraviti u europskom semestru? Kako bismo imali jači utjecaj, odnosno kako bismo ohrabrili države članice da se više bave preljevanjima, a ne samo svojim internim problemima i poteškoćama. Koja bi bila vaša preporuka? Hvala na pitanju. Ne znam baš što smo toliko optimistični Naše gledište je blizu konsenzusa e, između komisije ecb a i AMF-a. Sve ove institucije i mi se slažemo s time uviđaju da je ostvaren određeni napredak. Mi više nismo u 2014. odnosno 2015. određeni napredak je ostvaren u smislu rasta, posebice u smislu rasta, a i u nekim zemljama e, imamo ulazak u novu fazu one izvršavaju svoje programe. Španjolska je postala uspješna. Postoji nekoliko značajki koje sugeriraju da možemo prevladati pesimizam. koji je bio prouzročen i podcjenjivanjem negativnog utjecaja masivne konsolidacije 2011. E, i 2013. godine kada pogledamo tu fazu, to je upravo ilustracija svega što može krenuti u krivo. Jer mi smo podcijenili učinak preljevanja fiskalne politike. Ne želim sve ograničiti samo na taj efekt preljevanja. Mislim da glavni argument za prilagodbu fiskalne politike je slično kao i sa monetarnom politikom nismo mogli učiniti više. Mi smo imali iznimno susretljivu monetarnu politiku dugo vremena i to vrijeme smo iskoristili da pripremimo uzlet, ali ne možemo se beskreno oslanjati na to. E, već još nekoliko godina ćemo imati niske i stabilne kamatne stope to je dobro, posebice za ulaganja u europskim zemljama koje su trenutno, trenutno niska. E, to će neutralizirati E, efekte preljevanja monetarnom, u monetarnoj politici. E, da li se to može napraviti pošto samo nacionalna pravila? To je pravo pitanje. Može to previše optimistično. To je nešto što je nacionalna privilegija i teško je tvrditi da se to mora napraviti zato što će to omogućiti stabilnije euro područje. Na to moramo napraviti. Imamo e, neke vrlo važne učinke u sadašnjoj fazi i to ne smijemo zaboraviti. Hvala. Zastupnik Tremose. Aha, e, profesore e, Tigesan, dobrodošli u ovaj odbor. Some questions, because I still Sjećam se što je Rubini rekao 2009. godine da je javni dug majka svih mjehurića. Uzimajući obzir vašu analizu u smislu održivosti javnog duga u eurozoni i u Eh, Europskoj uniji. Pitam se da li na posljedku ovog eh, programa kvantitativnog ublažavanja koji bi se mogao dogoditi za dvije godine, da li ćemo imati značajan učinak u kratkoročnim analizama održivosti javnog duga. Jer ako ćemo se opet vratiti na prethodni scenarij koji je postao 2010. i 2011 kada smo imali značajne razlike između država članica u smislu servisiranja javnog duga. Kakva je vaša prognoza? Da li mislite da moramo uistinu računati sa velikim utjecajem u smislu toga da kvantitativno ublažavanje će biti završeno za dvije godine? I moje drugo pitanje se tiče sljedećeg. Kako možemo izmijeniti sastav nacionalnih sustava kada se radi o javnoj potrošnji, kako vlade mogu ulagati novac. I zanima vaše mišljenje, mislite li da na razini Europske unije moramo uskladiti e, troškove koriste analiza javne potrošnje, jer e, za nas, od nas je tražilo da objavimo analize takozvanih zračnih luka duhova u europskim gradovima. Postoje zone gradnje u kojima nitko ne živi, ali su tamo predivne zračne luke. Imamo primjere zemalja koje ulažu mnogo novca u e, vlakove visoke brzine bez putnika ili e, odlične autoceste na kojima nema mnogo prometa. E, mislite li da moramo uskladiti te analize troškova i koristi na razini eu kako bismo usvojili najbolje, prakse za javnu potrošnju i javna ulaganja. Hvala na vašim komentarima, gospodine Tremosa. Poštujem svog kolegu Rubina i on je u pravu Javni dug je majka svih mjehurića u mnogim incidentima, posebice u slučaju Europe. Teško je prevladati javni dug i slomiti ga jednom kada nastane. Pokazalo se da je to, da je to lakše napraviti tamo gdje imamo više privatnog duga, na primjer u Irskoj i u Španjolskoj problemi su bili prouzročeni privatnim zaduživanjem prvotno i tamo je bilo lakše riješiti probleme kada se postala privatna zaduženost. Dakle, javni dug je veliki problem. Ne možemo zajamčiti i ne mogu prognozirati što će se dogoditi i ne možemo zamisliti da neće biti poremećaja, ne, ne onakvi kako su postali 2011. i 2012. godine. E, u Tada su kamatne stope pale u Španjolskoj i to je e, imalo efekt preljevanja. Moramo stabilizirati vladine obveznice na način na koji se, kako se provodi monetarna politika i moramo imati na umu da ECB kupuje vladine obveznice i ne daje prednost zemljama koje su, imaju visoki javni dug, no vidimo da postoji izloženost kratkoročno. Stoga je vrlo važno dobro iskoristiti sustav i time dolazimo do vašeg drugog pitanja o ulaganjima. Naravno da postoje određeni standardi za ulaganja u takozvanom Junkerovom planu smo vidjeli da samo ograničeni broj e, vladenih jamstva i poluga privatnih ulagača mogu osigurati stalnu potražnju za kvalitetna ulaganja u Europi. i to je kod onih ulaganja koje ne generiraju toliko prihoda. Dobre analize su da danas od ključne važnosti, više nego ikada prije. Komisija radi mnogo dobrog posla i Europska investicijska banka i mi ostvarujemo napredak na ovom putu koji smo se zacrtali. Hvala Mariza Matijas. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem na vašem izvješću. Vi ste podržavali ideju da u europodručju fiskalna politika je povlastica nacionalnih vlada, a mi svi znamo u ovoj kući da to nije tako. Sustavi vlada postavljaju uvjete fiskalnim sustavima država članica na način na koji nadilazi pakt za stabilnost i rast. Europska komisija intervenira i na područjima koje se ne odnose samo na fiskalnu politiku, već obuhvaća e, dijelog e, djelokrug ekonomskih i socijalnih politika, uključujući javne usluge, poreznu politiku i tržište rada. U svakom slučaju, Žela bi se fokusirati na neke od ideja koje ste vi e, iznijeli u vašem izvješću i prezentaciji. Vi tvrdite da neprikladna primjena fiskalne politike može dovesti do nezdrave akumulacije vlad, dugova vlada i negativnog učinka po monetarnu politiku. Međutim, nisam sigurna što se zapravo smatra neprikladnom primjenom fiskalnih politika u, u ovom konkretnom slučaju. Čini mi se da su mjere štednje dovele u pitanje monetarnu politiku. Vi ste spomenuli Portugal, ja sam iz Portugala. I niste spomenuli učinak intervencije programa Trojke na Portugal. Stoga bih vas željela pitati, čini se da je eurozona predugo u inflaciji i dva glavna čimbenika su pridonjela tom ludilu. E, e, fiskalna politika koja je ciklički uvjetovana i tržište rada, politika vezano uz tržište rada. Zanima me koje je vaše mišljenje o tome i o čemu biste vi željeli govoriti. Hvala. Hvala gospođo Marisa Matis na vašim kritičkim opaskama. Moramo razlikovati jasno situacije u kojima imamo programe u državama članicama i e, zemlje u kojima stupanj intervencije je intenzivniji. Mogu vam reći da u našem slučaju fiskalnog odbora e, mi ne analiziramo zemlje koje, koje su ušle u određene programe jer je nadzor toliko detaljan i nametljiv da mi ne obuhvaćamo te zemlje u naš nadzor, na primjer Grčku, to je druga kategorija. Kada jednom izgubite pristup međunarodnim financijskim tržištima, drugačija vrsta aranžmana i mehanizama se mora primjenjivati iskustvo pokazuje, uključujući iskustvo vaše zemlje, da je moguće izaći iz takvih programa i to unutar prilično kratkog razdoblja uz naravno velike žrtve, ali vi ste to napravili i uspjeli ste u tome dok ste imali različite vlade. Stoga mislim da to nije neuspjeh, no naravno postoji e, granica koliko dugo mogu postojati takve detaljne intruzivne intervencije, jer naravno da one e, ukidaju određene nacionalne suverenosti, no ako pogledamo druge zemlje koje su imale previše liberalno stav u odnosu na preporuke koje su primile od komisije, e, posebice što se tiče preporuka za pojedine zemlje i njihovi uspjehi nisu baš toliko impresivni i te sukladnosti se usporavaju ne možete osporiti da fiskalna politika za većinu država članica je nacionalna povlastica, a postupak u koji smo mi uključeni odnosi se na uvjeravanje tih zemalja da postoje dugoročni pozitivni učinci takve politike. Bio sam kritičan, mi u e, Europskom fiskalnom odboru smo bili kritični u odnosu na sljedeću konsolidaciju 2011. i 2013. godine, neke stvari su bile prekomjerne i otišle su u nekim slučajevima predaleko. Stoga kada razgovaramo o fiskalnim politikama moramo izbjeći procikličke politike i nadam se da ćemo uspjeti u tome. Hvala. Ne vidim dalje javljanja za riječ. Zastupnik Hobart, izvolite. Uh, yes, we have uh, Excellent. Uh, it's very nice to see you. Hvala gospodine, dobrodošli među nas uh, i bilo je zanimljivo čuti vaše početno izlaganje. Vi ste sudjelovali na jednom javnom sastanku koordinatora 14. prosinca 2016. godine i 20. lipnja 2017. izdali ste prvo izvješće o procjeni fiskalnog stanja za europodručje. I tu ste izrazili stajalište da će 2018. biti prikladno neutralno fiskalno stanje za cijelo europodručje i da će se takvo stanje u proračunu provesti različitim nacionalnim fiskalnim politikama. To je zanimljivo jer čini se da je Europska komisija doista ustrajna na tome da imamo zajedničku politiku oporezivanja u Europi. Ja se slažem e, u velikom dijelu s vašim e, komentarima, no čini se da to ide u suprotnosti sa željama komisije. Evo, htio bih da nam to prokomentirate. I nadalje, Imamo prošlo tjedno priopćenje o četvrtoj direktivi protiv pranja novca u kojem kažete da želite zaustaviti izbjegavanje plaćanja poreza, no u običajnom pravu direktori moraju umanjiti poreze na dioničare. Naravno, izbjegavanje poreza, je, e, e, odnosno utaja poreza e, je ilegalna, ali izbjegavanje poreza kako bi se smanjili porez svojim dioničarima nije. Evo, predsjednice komisije su se prošloga tjedna složili da e, treba smanjiti izbjegavanje poreza, ali ne znam jesu li shvatili razliku između utaje i izbjegavanja u želji da prikupe što više novca za Europsku uniju, i kako bi ispunili jaz koji će sa sobom ostaviti Ujedinjena kraljevina. Evo, želio bih čuti vaše mišljenje o tome. Ja, inače, sam e, škot i e, čini se da ste i vi na neki način škot i vrlo štedljivi. Mislim da vi miješate zapravo pojmove e, fiskalno i oporezivanje, što je čudno za jednog e, izvornog engleskog e, govornika, što je uobičajeno za Talijane na talijanskom fiskalno znači oporezivanje, ali na engleskom su to dva različita pojma. No, predajem riječ našem uvaženom gostu. Hvala. Predsjednik je već me preduhitrio u mojem odgovoru, dakle htio sam napraviti tu razliku, odnosno pitanje usklađivanja poreza, utaje izbjegavanja poreza su mikroekonomska pitanja i e, naravno pitanje izbjegavanja poreza je vrlo ozbiljno, ali ne znam kako je to veze ima sa makroekonomskim politikama kojima se ja bavim. je usklađena pravila za suzbijanje izbjegavanja poreza koja su pripreme i koja su učinkovitija od postojećih. I naravno to tu su vrlo kontroverzna pitanja kada je riječ o porezivanju dobiti i tako dalje. No to spada u nacionalnu politiku. Ja stavljam naglasak na ovu razliku jer vidim da postoje određeni rizici miješanja dvije stvari. Fiskalno stanje znači da trebamo imati iste politike nego ih treba prilagoditi nacionalnim okolnostima održivosti duga i stanju gospodarstva u su stabilizacije, tako da nema tu nužno neke veze između ta dva područja ili predmeta. Propusti koje smo vidjeli u prošlosti mislim da možemo pripisati sljedećem. Ako su postojale zajedničke inicijative, bile su previše zajedničke, bile su previše slične između zemalja Evo, imali smo recimo slučaj e, nakon krize 2007-2008 kada su zemlje se ekonomski širile i na to su poticane, iako je to bilo na vrlo slabim temeljima. Dakle, neke preporuke se otišle predaleko, onda je došlo do krize i komisija je rekla da imamo program oporavka i sada preporučujemo ekspanziju od 1,5% za sve no to je izložilo ranjivosti one zemlje koje su imale najslabije javne financije, koje su onda se vratile u loše stanje. Dakle, na neki način e, to se mijenjalo sa raspoloženjem, e, no to ne znači da trebamo imati iste politike za sve, nego trebaju biti izdiferencirane. I to isto vrijedi za e, bolja pravila za suzbijanje utaje poreza ili izbjegavanja plaćanja poreza. Bernard Bunu. E, dobar dan, gospodine predsjedniče. Ja sam e, pročitao prvo izvješće vašeg tijela i bio sam malo razočaran. Vaše tijelo treba biti neovisno od komisije, ali to ne prepoznajemo u ovom izvješću. Osim toga, tu ne vidim nekih konkretnih prijedloga. Njemačka, tu se slažem, e, treba iskoristiti svoje priče o proračunu kako bi financirala pa, javna ulaganja u nacionalnu infrastrukturu, što bi ojačalo gospodarski rast europodručja. Žao mi je također što se u vašem izvješću ne ukazuju na strukturne nedostatke u europodručju, odnosno na fiksne e, razinske tečaje tečajeve što ugrožava stabilnost zemalja i ne govori se niti o suverenom dugu što ugrožava budućnost e, narednih pokoljenja. U u sljedećem izvješću hoćete li predložiti konkretne mjere kako biste oslobodili zemlje članice od ropstva e, tržištu financijskih e, usluga? Hvala, gospodine Mono. Mislim da smo mi neovisno od e, Europske komisije, ako je to teško prepoznati u ovom izvješću, Imamo preporuke za 2018. godinu i e, analizu koja je u osnovi ovih e, preporuka. Naravno, mi nismo nužno postavljeni kako bismo kritizirali komisiju ako se s njima slažemo, onda to trebamo i reći, a tu u ovoj fazi se vjerojatno slažemo. No, na nas komisija ne vrši nikakav pritisak i naše tajništvo je potpuno neovisno, a imamo u odboru pet članova koji su također neovisni i koji su možda pod pritiskom e, i e, drugih e, donositelja odluka, ekonomista, da kažu istinu i da se ne usklade previše sa komisijom ako treba nešto kritizirati. U sljedećem izvješću mislim da ćemo detaljnije razraditi stanje u pojedinim zemljama i onda ćemo barem dijelom vidjeti kako se u ovoj međuigri između zemalja članica i e, komisije toliko e, zakompliciralo pravila da je to težalo dolaženja do informacija. No, i još nismo dovršili taj e, posao zauzimanja stajališta po ovom pitanju. Naravno, u europodručju postoji niz problema. Imamo problem konkurentnosti u nekim zemljama, što se ne može riješiti raspuštanjem gospodarske i monetarne unije i fleksibilnim politikama. Naravno, imamo postupak makroekonomskih neuravnoteženosti koji razmatra ta pitanja i taj e, postupak je zamro u ovom e, trenutku, nije dao baš neke rezultate. Imamo čitav niz pokazatelja koje komisija prati, no to je još e, teže od uobičajenog rada. Neki od nas, kada smo vidjeli makroekonomske neuravnoteženosti, su misli da se možda treba više usredotočiti na e, cjelokupni niz neuravnoteženosti u gospodarstvu, ne usredotočiti se na samo neke. No, naravno, mi nastavljamo sa fiksnim tečajevima i u nekim zemljama koje su se smatrale beznadnima kada je riječ o konkurentnosti došlo je do značajnog oporavka u izuzu i to u teškim vremenima u posljednjih pet godina ili tako nekako. I sve zemlje u europodručju imaju e, višak u tekućem računu, tako da mislim da situacija nije toliko beznadna. Hvala. Želi li se još tko javiti za riječ u ove preostale dvije minute? Ako nema nikoga tko se želi javiti za riječ, možemo zaključiti s ovom razredom gledišta. Mislim da je ona bila vrlo zanimljiva i korisna. Osobno smatram vašu procjenu sadašnjeg stanja i napredovanja oporavka vrlo uvjerljivom. Riječ je o cikličkom oporavku, no još uvijek niz elemenata pokazuje da treba još i jače zasukati rukave i naravno to zahtjeva napore u nacionalnim politikama, gospodarskoj i fiskalnoj, ali i učinkovitu koordinaciju. Mislim je da nemamo sredstva za provedbu potrebne koordinacije teoretski kao što ste rekli makroekonomski e, postupka radi makroekonomskih uravnoteženosti može biti instrument u tom smislu, no ne znam koliko je izgledno da će on mm, dati rezultate u konkretnom smislu. I također e, ste spomenuli potrebu za daljnom fiskalnom integracijom, e, što se čini nužnim, ali jednako teškim. Možda će se ostvariti neki prijelazni koraci u tom razdoblju, a čini se da je to naznačeno i u dokumentu komisije. Postoje neki ograničeni centralizirani elementi fiskalizirane politike i trebamo uskladiti elemente sa e, politikom e, Europske unije i treba vidjeti ono što ostvaruje Junkerov plan. Zapravo to je pokušaj da se krene u tom pravcu, a mi također nastojimo poboljšati kvalitetu, ne samo kvantitetu ulaganja u sadašnjem e, trijalogu, jer naravno relevantna su i pitanja koje je postavio gospodin Tremoza. Imamo tu i pitanje kvalitete rashoda ne samo međusektorske, nego unutar samih sektora. Tako da je to što je pred nama doista vrlo složen i izazovan zadatak, ali čini se da će fiskalni odbor znati dati svoj doprinos u tom smislu promišljenim analizama i mudrim pristupom ovim pitanjima. Dakle, drago mi je što ste se priključili tom raznorodnom tijelu. I radujem se budućoj suradnji s vama i s vašim odborom kako bismo bolje rasvijetlili i unijeli veću transparentnost u provedbu naše gospodarske i fiskalne politike. Hvala vam. Dvije minute stanke kako bismo mogli prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Možemo započeti sa šestom točkom dnevnog reda i to je prva razmjena gledišta o o predlogu direktive Europskog parlamenta i vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Kao što znate, to je značajan predmet jer je riječ e, o predmetu koji zahtjeva postupak suodlučivanja u okviru politike razvoja i tržišnog natjecanja, a i toga što se bavi važnim pitanjima. Izvjestitelj je zastupnik Švab. a znate da smo održali i seminar o tom pitanju. A osim toga je i radna skupina vijeća započela raditi na ovom prijedlogu tijekom maltačkog predsjedavanja, a nastavlja sa svojim radom pod predsjedavanjem Estonije. Riječ ima izvjestitelj, gospodin Švab, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniku, drage kolegice i kolege. Drago mi je danas imamo priliku prvi puta razmijeniti gledišta o ovom vrlo važnom prijedlogu e, Europske mreže za tržišno natjecanje plus Mislim da je ovo vrlo važna tema proširenja nadležnosti Europske unije i komisija ovim prijedlogom pokazuje dvije stvari. Prva, da komisija ima veliko povjerenje u ovaj parlament i to je drugi zakonodavni prijedlog u području politike tržišnog natjecanja koji mora proći kroz Europski parlament. Sa kolegama i izvjestiteljima u Sijeni sam se već sastao i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da opravdamo to povjerenje, a drugo to pokazuje da u ovom području određene stvari se moraju poboljšati. To je područje europskih nadležnosti na koje možda imamo najveći potencijal zadobiti ovlasti europskih intervencija, no s druge strane treba nam iznimno fleksibilni instrument i zato neprestano imamo dilemu da s jedne strane moramo osigurati pravnu sigurnost za pogođene, obuhvaćene ovim slučajima, s druge strane sigurnost za Europsku komisiju. I to će biti u samom središtu ove rasprave koju ćemo voditi tijekom sljedećih mjeseci. Najprije bih želio reći da sama komisija nije obuhvaćena ovim prijedlogom, radi se samo o e, primjeni članaka iz Zakona o tržišnom natjecanju na razini država članica, no s druge strane jasno je da postoje preklapanja e, Naime, nacionalna tijela za državno natjecanje moraju provoditi europsko pravo i to u suradnji sa Europskom komisijom. U tom smislu moramo i uspostaviti jedinstvenost pravnog akta, a s druge strane nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje moramo dopustiti dovoljno prostora kako bi mogli izvršavati svoje zadaće glatko unutar nacionalnih okvira. Učinkovito provođenje prava tu nacionalna tijela za tržišno natjecanje su neophodna, ona će doprinijeti boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta i to je sve na korist i poduzetnika i e, europskih potrošača. Zajednički minimalni standardi će smanjiti razlike između država članica i ne samo da će ukloniti prepreke na unutarnjem tržištu, već će stvoriti više pravne sigurnosti za poduzeća, posebice u smislu e, programa e, za suzbijanje tajnih kartela. E, naravno da postoje neke točke kojima se mi kao parlament moramo detaljnije pozabaviti kao suzakonodavac. Prva točka koja je vrlo važna je u trećem članku prijedloga e, direktive. Naime, spominje se da postoji Europska povelja ljudskih prava i ona se mora primjenjivati i od strane Europske komisije i nacionalnih tijela za tržišna natjecanja. To je vrlo važno jer e, europska polja za temna ljudska prava postoje već duže vrijeme i ona se mora već sada poštivati. No sada moramo to konkretnije objasniti u području tržišnog natjecanja što to znači. Ne smijemo ulaziti previše u nacionalne administrativne sustave i kaznena prava. Ne smijemo ih mijenjati. U svakom slučaju najbolje prakse bismo trebali pronaći u ovom području i njih uspostaviti kao relevantne parametre. Isto pitanje vrijedi i za temu da li ovi postupovni uvjeti mogu vrijediti samo za privremene postupke, jednokratne postupke ili za sve postupke. U svakom slučaju moramo to razjasniti. Druga točka je pitanje informacija u članku 8. Ovdje moramo pripaziti da poduzeća imaju pravo uskraćivanja informacija tako da ih se ne može prisiliti da same sebe okrivljuju i otežavaju svoju situaciju. Stoga moramo učinkovito provoditi tržišno natjecanje, i s druge strane, načela vladavine prava iz Europske povelje o ljudskim pravima se moraju poštivati. Zaštitne mjere, to sam već spomenuo, zanimljivo je da komisija u nedavnim odlukama, što u smislu digitalnog tržišta, je otvorila novu raspravu slijedom koje sve češće češće neće biti moguće primjenjivati zaštitne mjere. One jesu predviđene za nacionalna tijela za tržišno natjecanje. Dakle, ako njima je to dopušteno, a komisiji ne, ali komisija mora sudjelovati u postupku. O tome će se u svakom slučaju još voditi žučna rasprava kako možemo povezati te različite razine. Treće, ostaje pitanje da hoćemo li uređivati ova postupovna prava i hoćemo, kako ćemo se postaviti prema obvezama u smislu e, suzbijanja tajnih kartela i i protukartelskih pravila. Na posljedku imamo i e, pitanje oslobađanja od kazni. E, dogovorim da će svim državama članicama se uvesti prag od 10% i onda se postavlja pitanje zašto to ne bi postao jedinstveni standard na razini cijele EU za sve države članice E, mislim da moramo u svakom slučaju uspostaviti standardizaciju. E, ovo je vrlo važno pitanje. Također se postavlja pitanje da li osnovu za taj prag ćemo uzeti e, šire parametre ili samo ono što se odnosi na određenu nadležnost. O tome još moramo razgovarati. I točka četiri da li ćemo ovdje spomenuti članak 18. i direktive o naknadi štete? Da li ćemo omogućiti dobrovoljno obeštećenje svim žrtvama e, nepravilnosti? Jer na taj način bismo najbrže isposlovali sigurnost za potrošače. O tome moramo razgovarati što se tiče programa za oslobađanje od kazne ili njezino smanjenje, mislim da su tu parametri vrlo ravnoteženi. Postavlja se pitanje kako ti zahtjevi za oslobađanje od kazne će se podnositi Europskoj komisiji i kako će se te informacije u poštujući pravnu sigurnost moći dalje prenositi državama članicama. Mislim da je zapravo to već e, zadovoljavajuće rješeno u prijedlogu komisije. 19. srpnja je rok za podnošenje izvješća. E, do 20. listopada se mogu podnositi amandmani i 4. prosinca ćemo glasovati o ovom izvješću. I ja se nadam da ćemo još tijekom estonskog predsjedanja da ćemo e, doći do rezultata. Sada mi zanima što će reći izvjestitelji u sjeni. Hvala. I hvala na tome što ste nam naveli rokove koji jesu ambiciozni, ali i realni. Prvi izvjestitelj u sjeni je gospodin Zani. Hvala. I ja također e, želim e, zahvaliti izvjestitelju na vrlo temeljitom obrađivanju pitanja i čestitamo na tome što je uspio zadržati u središtu izvješća sve važne elemente. Kao što se sjećate, u siječnju smo usvojili izvješće o konkurentnosti koje sam ja izradio i tu smo rekli da želimo ujačati nacionalne agencije za tržišno natjecanje kako bi one mogle iskoristiti sve prednosti europske suradnje. Mi u socijalistima i demokratima i ja osobno kao izvjestitelj u Sjeni Želim reći da jedno čekamo vidjeti prvi nacrt izvješća izvjestitelja i drago mi je što je povjerenik bio otvoren za zahtjeve Europskog parlamenta za jačanjem nacionalnih tijela za tržišno natjecanje i siguran sam da će stajalište dvije institucije se još više približiti kada je riječ o ovoj temi. No, u ovom trenutku želim istaknuti tri elementa i predložiti izvjestitelju da ih uvrsti u prvi nacrt izvješća. Prvo, riječ je o, važnom elementu za nas socijaliste i demokrate, a to je neovisnost vodstva. To je svakako od ogromne važnosti, dakle neovisnost Čelništva nacionalnih agencija za tržišno natjecanje treba biti osigurana u svim zemljama članicama. Recimo, postavljanje ravnatelja jedne agencije ne smije se temeljiti na političkim kriterijima, nego samo na njihovim e, životopisima i stručnoj sposobnosti. Također, kao drugo, nacionalna e, tijela za tržišno natjecanje trebaju raspolagati dovoljnim sredstvima. Financiranje Agencije za tržišno natjecanje ne smije se temeljiti recimo na globama ili kaznama. Imamo neke dobre primjere prakse iz drugih zemalja članica koje možemo iskoristiti u tom smislu. Također bih tu nadodao kada je riječ o financiranju da je zadatak nacionalnih agencija i DG Competition e, primjenjivanje ne e, samo nadzornog mehanizma, nego i pružanje usluga poduzećima, što znači da treba osigurati pravo tržišno natjecanje u kojem niko ne smije zlouporabiti pravila tržišnog natjecanja bez posljedica. I na kraju želim istaknuti potrebu za usklađivanjem propisa o suzbijanju korupcije i o zaštiti zviždača. To se također treba uvrstiti u nacrt izvješća. Evo, ovo su naši prijedlozi za dodatak u izvješće i s obzirom na širok raspon tema koje je iznio izvjestitelj, mislim da ćemo na ovaj način e, dobiti doista vrlo složeno i sveobuhvatno izvješće i radujemo se daljnjoj izuzetnoj suradnji. Hvala vam. gospodin iz ECR-a, izvolite. E e, klub, klub EKR-a uviđa neophodnost podnošenja ovog prijedloga Radi se o izbjegavanju arbitraže e, u smislu e, toga da se e, pronalazi najpovoljnija lokacija za uspostavu kartela. Dakle, to se mora spriječiti dodjeljivanje od dodatnih mandata nacionalnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja može poboljšati tržišno natjecanje, no moramo se prilagoditi nacionalnim kulturama i moramo poštivati načelo subsidijarnosti. Razmjernost se također mora posebno naglašavati komisija stavlja veliki naglasak na zaštitu potrošača od e, kartela. Neki slučajevi su do sada već bili otkriveni. Politička neovisnost nacionalnih tijela za tržišnog natjecanja je za EKR od iznimne važnosti. 67% privatnih poduzetnika e, smatra da su neki u povoljnijem položaju zbog jednostrane primjene pravila. EKR se zalaže za jednake uvjete za sve i ravnopravnost. Mi podržavamo prijedlog komisije jer postoji neophodnost sprečavati stvaranje kartela. Mora se pružati viša zaštita sigurnosti zviždačima, moraju se uvesti programi, ne želimo povećavati birokraciju u Briselu. To u svakom slučaju ne. Thank you, Mr. Jezek, Hvala, gospodin Ježek, eh, Alde. Hvala. Kako bismo, eh, veoma je važno da zajamčimo lojalnu konkurenciju za, za funkcioniranje unutarnjeg tržišta i u tu svrhu moramo nacionalnim nadležnim tijelima dati učinkovitije instrumente koje će im omogućiti da na pravi način primjenjuju pravila Europske unije na tom planu. Što se tiče ALDE, mi naglašavamo neke konkretne stvari, neke od njih su već spomenute. Kao prvo e, sankcije Mislimo da trebamo sankcije koje trebaju biti učinkovite, koje trebaju odvraćati kompanije od kršenja ovih pravila. E, novčane kazne moraju biti proporcionalne i harmonizirane na razini Europske unije, a istovremeno trebaju biti i proporcionalne veličini kompanije jer trebamo uzeti u obzir specifičnosti malih i srednjih poduzeća. Što se tiče sankcija, e, izvršenje e, istih, odnosno ubiranje e, kazni mora također biti učinkovito, trebamo biti i odredbe vezano za to. A što se tiče nacionalnih tijela za tržišno natjecanje i komisije s jedne strane i e, suradnja između nacionalnih tijela za tržišno natjecanje, to je veoma važno, moramo učiniti sve što možemo kako bismo osigurati kako bismo osigurali nezavisnost i nepristranost tih tijela Moramo također e, vidjeti mogu e, li odredbe o istražnim ovlastima e, tih tijela se na neki način mogla ojačati i konačno što se tiče financijskih i ljudskih resursa komisija naravno ne može raditi posao svih tih nacionalnih tijela. One također moraju preuzeti svoj dio odgovornosti, a da bi to mogli učiniti moraju imati odgovarajuće kvalificirane radnike. Ja sam uvjeren e, da e, izvjestitelj i e, drugi izvjestitelj u Sijeni i ja ćemo uspjeti proizvesti nacrt mišljenja, odnosno izvješća koji će biti zaista kvalitetan. Hvala. Hvala. Zastupnik Bermeho nije ovdje, a onda pretpostavljam da će gospodin Gigald govoriti ispred zelenih. Prije svega e, želim reći da vas Mišel Ramon pozdravlja. On, je on će surađivati sa zastupnikom Švabom. Šteta da e, ljevica nije ovdje. Tržno natjecanje je postignuće kapitalizma, te je možda to zato previše sumnjivo. Mišel Ramon bi želio iznijeti sljedeće komentare, ja ih prenosim. Mi kao zeleni podržavamo prijedlog komisije, mislimo da je to dobar prijedlog i to smo rekli kolegama, e, to se poklapa sa našim iskustvima u području sprečavanja pranja novca. Uspostavili smo neovisne jedinice za obaveštajne podatke i one postoje u svim državama članicama na temelju europskog prava i načela neovisnosti i kompetencije su uređena na taj način. Bilo bi dobro da i kod e, nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja poštujemo ta načela i mi kao zeleni bismo željeli da se uzmu u obzir teme kao što su sukobi interesa, e, rotirajuća vrata, odnosno preklapanje između interesa javnog i privatnog sektora, da se tu uvedu jasna, precizna pravila. Na nacionalnoj razini ne smijemo dopustiti ono što E, dopuštamo na razini EU-a u upravi e, za Digicom su dakle zaduženi za određene slučajeve, prikupljaju određena iskustva, odlaze iz te uprave i tada ne smiju više raditi na istom slučaju koji su obrađivali u Digicomu ako rade u E, privatnom sektoru. No u Europskoj komisiji se to dopušta e, i oni dobivaju ponovno natrag svoj posao koji su radili u Digikomu. Ta rotirajuća vrata i takvi postupci uništavaju povjerenje europskih građana u europske institucije i to se događa u Briselu, tu moramo, to moramo spriječiti da se događa u Briselu, a i na nacionalnoj razini. Za nas je vrlo važno da sva tijela za tržišno natjecanje imaju mogućnost e, izricati upravne kazne. Do sada to nije bilo moguće, prijedlog komisije to, pre, to e, tu mogućnost e, dopušta. Također je vrlo važno da odgovornost za moguća kaznena dijela leži na cijelom poduzeću. Čuo sam od nekih aktera koji bi željeli da se zaštiti matično društvo od strane e, tvrtke kćeri. To ne možemo dopustiti. Isto tako moramo uspostaviti programe za zaštitu svjedoka. Mi se veselimo suradnji i dopustite mi da još nešto osobno kažem, što nisam dogovorio sa Mišelom. Mislim gospodine Švab, da vi morate braniti jednu veliku tradiciju CDU, CSU, ako smijem to tako reći, su stranke koje su pravne, nas, pravne sljednice Najkena i gospodin Štabati sigurno će također poštivati temeljna prava i što se tiče ovog prava svakog poduzetnika da uskrati informacije, e, mislim da pojedinci imaju to pravo, a ne institucije. Institucije moraju preuzeti odgovornost za svoje nepravilnosti i ne mogu stoga se pozivati na pravo uskraćivanja informacija. U tom smislu vaše izjave mislim da nisu bile u redu. Moramo u parlamentu ispostaviti ravnotežu. Moramo naglašavati načela vladavine prave koji su izacrtani u e, povelji za temelja ljudska prava, ali moramo također oštro kazniti nepravilnosti kartela. Nijekom slučaju ne smijemo biti jednostrani U svakom slučaju parlament mora i ovdje osigurati tržno e, tržišno natjecanje i mora zaštititi e, žrtve kartela. Barbara Kapel i drugi e, govornici ispred oni nisu ovdje. Kriste Kejsen je ovdje, on je ravnatelj glavne uprave za tržišno natjecanje, temu sada e, rado dajem riječ da nam se i ona obrati. E, hvala. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem i izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni na vrlo e, detaljnoj analizi i interesantnim stavovima vezano za naš prijedlog. Veoma je važno da Europski parlament bude uključen u ovo i mi zaista pozdravljamo činjenicu da je odbor Ekon tu preuzeo vodeću ulogu. Kao što mi svi znamo, E, nacionalna tijela za tržišno natjecanje su veoma važni partneri naši u provođenju pravila o tržišnom natjecanju, ali oni bi mogli učiniti još i više kad bi imali odgovarajuće instrumente i resurse. Upravo zato smo smislili ovaj prijedlog sa ova četiri e, elementa građevna, znači nezavisnost, resursi i e, ove druge koje smo upravo naveli. Veoma je važno da postoji konsensus oko važnosti ovog prijedloga zato što moramo ojačati provođenje e, prava zakonskih propisa o tržišnom natjecanju na nacionalnoj razini i e, osigurati da oni imaju sve instrumente e, kako bi mogli zaustaviti kršenja i kazniti ih i kako bi imali odgovarajuće resurse da budu nezavisni Evo, mogu zaista reći da postoji cijeli niz pitanja koja su ovdje pokrenuta e, i htio bih naglasiti ih e, kao prvo nezavisnost. Spomenuta je više puta i svi prihvaćaju da je veoma važno e, da nacionalna tijela budu zaista nezavisna kako bi bila učinkovita. Postojeći, postojeća pravila ne predviđaju to jamstvo i onda imamo rizik eh, da eh, drugi, druga javna ili privatna tijela vrše pritisak na njih eh, čak i kada formalno se smatraju nezavisnim po nacionalnim zakonima. U prošlosti smo vidjeli da neka nacionalna tijela se suočavaju sa tim pritiscima. Oni nam se onda obraćaju, ali mi nemamo pravnu osnovu koja bi nam omogućila da interveniramo i zato se nadamo da će ovaj zakonski propis to riješiti. Tu imamo ravnoteženi pristup, imat ćemo minimalna jamstva, a nećemo biti previše preskriptivni, ali ipak eh, uzeli smo na znanje sve ove ideje koje ste vi iznijeli kako bi se to ojačalo. Što se tiče prava na obranu, pravo kompanija eh, na obranu se mora poštivati i tu imamo jasnu poruku u ovom našem prijedlogu, no istovremeno pokušavamo uspostaviti tu e, finu ravnotežu između s jedne strane učinkovitosti nacionalnih tijela za tržišno natjecanje, s druge strane e, zaštitnih mehanizama koji će omogućiti da svoje ovlasti vrše kako treba. Ne smijemo tu ravnotežu narušiti jer e, kada bismo previše detaljno opisali jednu stranu, onda bismo se zapravo uplitali u pravne tradicije zemalja članica ili još gore, utjecali bismo na e, brzinu e, istraga koje provode nacionalna tijela za tržišno natjecanje, a to ne bi služilo našem cilju. Zato tu govorimo o općim načelima pravne stečevine Europske unije i povelji o temeljnim pravima i također e, prava da se intervenira kada dođe do zloporabe ovlasti. E, naravno, ova e, Popustljivost, odnosno blagosti je također veoma važna, no s druge strane trebamo e, imati i e, pravnu sigurnost kada se prijavljuju karteli. Imamo te programe koji bi se trebali primjenjivati u cijeloj Europi. Svaka zemlja članica kao prvo mora imati taj program e, popustljivosti koji će omogućiti nacionalnim tijelima da smanji novčane kazne i kazne a isto tako mora postojati, standardiziranost po svim zemljama članicama. Opet imamo ravnotežu. S jedne strane e, da e, imamo te stimulativne mjere koje će potaknuti kompanije da prijavljuju slučajeve narušavanja tržišnog natjecanja, a s druge strane da ta popustljivost svugdje funkcionira na isti način E, to je već funkcioniralo dosta dobro ovih deset godina. Htjeli bismo da imamo tu fleksibilnost e, koju su svi cijenili. Što se tiče novčanih kazni, čuli smo što ste rekli, dakle moraju služiti svrsi odvraćanja. Također nacionalna tijela moraju biti u stanju ubrati ih i zato imamo taj prijedlog gdje se kazne e, na, također izriču tvrtkama majkama i e, pravnim sljednicima. I evo u zaključku e, mogu reći ovaj prijedlog je veoma jas, veoma važan za funkcioniranje unutarnjeg tržišta, tiče se pravila tržišnog natjecanja, važno je to za naše partnere koji pozdravljaju e, to nastojanje da se osnaži taj prijedlog i nadam se da ćemo to zaista na pravi način riješiti i brzo riješiti i zahvalni smo vam na vašem doprinosu tome. Hvala puno. Sigurno sam da ćemo se uspjeti držati našeg e, kalendara i Dajem sad riječ našem izvjestitelju. Neću sada govoriti o ovome što su govorili moji kolege, nego samo želim svim se zahvaliti na duhu dobre suradnje. I također zahvaljujem gospodinu Gigoltu i e, čestitamo gospodinu Raymondu rođendan. U svakom slučaju, ključna pitanja e, su sa različitih aspekata obrađena, ali ključno pitanje je kako uspostaviti tu pravu ravnotežu. Čak i gospodin Gigalt je naglasio na kraju da načelo e, pravne države se mora poštovati i ovdje. To moramo postići, ali istovremeno moramo imati odgovarajuću dozu fleksibilnosti. Također ovo što je rekao gospodin Mikalo, dakle da je ovaj prijedlog jako kvalitetan, ali u parlamentu će još on proći kroz raspravu pa će možda biti i nekih e, izmjena i dopuna možda ćemo ga čak i poboljšati. Pitanje je što možemo napraviti e, na ovim područjima koje već postoje kako bi sve ovo na što su ukazali kolege, znači nezavisnost, e, resursi, nadzor nad e, spajanjima poduzeća, dakle da, se, da ne uništimo ovaj sustav koji ne funkcionira. Mi bismo htjeli riješiti probleme koji postoje u sustavu, ali da ne diramo sustav tamo gdje funkcionira i to je veoma E, važna ravnoteža koja se mora uspostaviti, tako da je zaista točno da e, tržišna ekonomija, socijalna tržišna ekonomija Ludviga da je zaista u samom srcu ovog prijedloga i zahvaljujemo gospodinu e, Gigldu, a i gospodin Starbaki isto je na to ukazao, ali naravno svi mi imamo različite stavove o tome kako to provesti u E, praksi. No ipak nadam se da ćemo moći svi iznijeti svoja mišljenja i ipak e, na vrijeme sve ovo obaviti kako bi komisija onda mogla e, dalje nastaviti rad na ovom zakonskom prijedlogu i osnažiti funkcioniranje nacionalnih tijela za tržišno natjecanje. Hvala. Dakle, vremenski rokovi su ovakvi. Evo, čitam krivi dokument. Dakle, 9.10. će biti izlaganje, prezentacija e, nacrta mišljenja, zatim e, amandmani i e, glasanje na ekonu 4. prosinca. Sada prelazimo na točku 7 dnevnog reda. Radi se o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2018. Svi dijelovi. Izvjestitelj je Markus Ferber, temu dajemo riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Znam da e, postupak proračuna u ekonu nije baš omiljen. Na razini zamjenika se rješava najčešće. E, središnja točka za proračun za sljedeću godinu su kao i uvijek tri agencije. Europska bankarska agencija, agencija za osiguranje, agencija za vrijednosnice. Te tri institucije moraju imati prikladan proračun na raspolaganju jer, je, jer izvršavaju vrlo bitnu funkciju koordiniranja i nadzora. E, sa sve tri agencije sam se sastao. Drago mi je da su imali vremena za mene. E, kod e, proračunskog postupka uzimaju u obzir naše želje i jako su zainteresirani za rješavanje tog pitanja. Predođbe agencija sam usporedio sa planovima e, predođbe europe se pokrivaju sa planovima. To je ono što smo dogovorili 2011. godine. E, Europska bankarska agencija bi željela otvoriti dva dodatna radna mjesta u odnosu na e, sustav sistematizacije radnih mjesta kako bi mogli provoditi određene IT projekte. Dali su mi popis tih projekata. Mislim da to je utemeljeno i opravdano. No zahvalam sam i za vaše informacije. ESMA i, e, ima 160 radnih mjesta. Sedam radnih mjesta je prijavila manje no što je bilo predviđeno planom. To je vezano s to da zbog e, pravila financiranja nacionalna nacionalna tijela nisu bila pripravna ESMI dati više novca i zato smo došli do zaključka da u vremenima ograničenih resursa Europske nadzorne agencije obavljaju samo one zadaće za koje su uistinu dobile mandat. I drugo, moramo postaviti načelno pitanje financiranja tih triju agencija. Znam da je Rufio pravi okvir za to, ali osim toga da mi komentar da bi svrsishodni način mogao biti da sudionici na tržištu snose barem dio financiranja nadzornih agencija jer one postoje zbog njih. U okviru ovog postupka nećemo to riješiti i zaključno što što o Brexitu. Sve tri agencije su pogođene posljedicama Brexita jer na europskim financijskim tržištima. Sve će to imati konkretne implikacije. toga što se tiče ovih neophodnih resursa osoblja IT opreme, njima to mora biti na raspolaganju. Kod e, Europske bankarske agencije imamo jednu posebnu situaciju. Nakon izlaska Ujedinjene kraljevine iz EU-a, ta agencija više ne može imati sjedište u Londonu. E, to preseljenje će koštati i tko će snositi te troškove. To, to pitanje možemo riješiti e, tako da primijenimo načelo uzročnika. Ti troškovi ne bi nastali da Britanci nisu odlučili izaći, stoga mislim da je bilo opravdano da e, Ujedinjena kraljevina pokrije te troškove preseljenja i ta preseljenje predstavlja dobru priliku da razmislimo o temeljnoj strukturi europskih nadzornih agencija. Možda bi se tu moglo uštediti neke troškove. Da li su mi e, dodatne troškove? Sve tri agencije, recimo ESMA u Parizu po četvornom metru i mjesecu, 22 eura cijelih 50 eura plaća EUJOPA u Frankfurtu 29 eura po četvrtom metru mjesečno plaća to je prilično visoka cijena no vidite koliko je širok taj raspon dodatnih troškova na različitim lokacijama kada bismo mogli osigurati da budući troškovi najma budu e, niži tada bismo mogli mnogo uštedjeti. Toliko s moje strane kao izvjestitelja. I upravo sada me informiralo da ću ja nastaviti predsjedanje ovim sastankom. Evo, sada dajem riječ o Ludiksonu ispred SED-a e, koji je izvjestitelj u Sijeni. Hvala gospodinu Ferberu na zaista jasnom, preciznom e, izvješću i kao izvjestitelj u Sjeni mogu naglasiti da je važno da EBA, e EZMA i EIOPA e imaju odgovarajuće resurse koji će im omogućiti da svoje zadaće izvršavaju. Nadzorna tijela i njihova uloga imaju ključnu ulogu u tome da se pobrinu da E, se na odgovarajući način primjenjuju financijska pravila. Također trebamo imati bolje integrirano financijsko tržište koje može osnažiti zaštitu potrošača. A što se tiče e, nadzornih tijela, hoću samo naglasiti koliko je važno da se one drže uloge koje su im namijenili parlament i vijeće. Neki put se čini da ta tijela žele zapravo proširiti svoj eh, mandat, svoje područje djelovanja. I moramo se pobrinuti da se resursi na odgovarajući način e, koriste e, kako bi e, ta tijela vršila svoj mandat. I sada je veliko pitanje seljenje EBE iz Londona, dodatni troškovi koji će to za sobom povući, to mora pokriti Velika Britanija u potpunosti. Mislim da ništa drugo ne bi bilo razumno. Ovi sporazumi koji su potpisani moraju se poštivati, to je posve jasno. Nadam se da ćemo imati kvalitetnu suradnju i da ćemo imati dobar konačni rezultat. Hvala Ole ispred ECR-a. Profesor Stabati će govoriti umjesto profesora Lunsa. E, hvala Hvala i izvjestitelju na nacrtu mišljenja. Govorim ispred našeg izvjestitelja o sjeni koji nije mogao danas biti s nama i mogu zaista reći da se slažemo sa većinom onoga što je predložio izvjestitelj. Posebno sa vašim pozivom na strukturne reforme i odgovornu fiskalnu politiku. Također e, pozdravljamo to što e, govorite o tome da se radno opterećenje tih tijela e, mijenja. Imaju manje zakonodavne zadaće, a više imaju E, ulogu e, da e, osiguravaju konvergenciju regulative i zbog toga treba promijeniti i njihovo financiranje i zaposlenike, vrstu zaposlenika. I umjesto doprinosa od nacionalnih nadležnih tijela sada zemlje članice trebaju financirati. Ali ne smijemo to u potpunosti ukinuti, dakle financiranje strana nacionalnih tijela. Također ćemo e, nešto govoriti o tome da ESE, e, e, da ta nadzorna tijela Europske unije moraju također djelovati nacionalno kako bi se osigurala ta konvergencija. Što se tiče EBA i EIOPE, predlažem drugi pristup. Umjesto da govorimo o spajanju agencija, Radi se o političkoj odluci. Mislim da bi bilo mudrije da govorimo o kriteriju učinkovitosti općenito, jer bi to trebao biti ključni kriterij za proces donošenja odluka o e, seljenju EBA i siguran sam da se onda, onda svatko može to tumačiti na takav način da se svi mogu oko toga složiti. Hvala vam e, na uloženju naporima i E, radujemo se e, skorom finaliziranju ovog e, mišljenja. Hvala i pozdrav Sander Luns. Ne, evo vidim da se jedan liberal. Ne, vi nećete govoriti umjesto gospođo Dove. Da, morala sam to provjeriti. Miguel ispred Guea. Izvolite. Dobro jutro. Pročitali smo izvješće i tu imamo cijeli niz relevantnih pitanja. Mi ne negiramo važnost agencija. E, moramo se pobrinuti da oni zaista imaju dovoljno resursa koji će im omogućiti da učinkovito provode svoje zadaće. Što se tiče financiranja, uvijek smo imali određenih dvojbi. Prihvaćamo načelo sufinanciranja, ali ipak Nezavisnost tih tijela je veoma važna zato što se radi o tijelima javne uprave i ni u jednoj situaciji one ne smiju biti taoci doprinosa koje primaju e, od onih koje nadziru. Dakle, to bi zapravo za nas trebalo biti ključno pitanje. Što se pak tiče cijelog proračuna, mada se time bavi e, jedan drugi odbor, mora ipak i naš odbor tu e, nešto reći. Naš pristup je dosta dobar, radi se o proračunu koji je puno manji i tako i treba u momentima kada ulaganja su zamrznuta, blokirana i to nam je potrebno za e, ponovno pokretanje naših gospodarstava. Nadamo se da ćemo stvoriti E, povoljnu ekonomsku klimu. I zapravo svi e, se sada, smo sve svoje e, nade stavili na Junkerov plan, a tu imamo taj problem onoga što zovemo additionality, dodatnih, dodatnosti tu moramo staviti u kontekst. Imamo kohezijsku politiku koja se stalno reže i koja ne e, usporava e, taj sve veći jaz između bogatih i siromašnih regija u Europi. Dakle, to je kontekst u kojem mi zapravo sad radimo, gdje najsiromašnije zemlje, posebno na periferiji Europe, se imaju probleme i teško im je e, da ostanu i dalje u ekonomskoj monetarnoj uniji. I mislim da postoji potreba makroekonomski gledano da se govori o potrebi za jednim jačim proračunom koji će dati bolji doprinos e, tom nastojanju da se pokrenu ulaganja i koji će riješiti cijeli niz problema koji potkopavaju europsko gospodarstvo. Hvala. Gospodin Gigelt, e, ispred zelenih. Evo, e, samo kratko. Hvala lijepa. Samo kratko. Nama je općenito prihvatljiv ovaj prijedlog proračuna i ovo što je učinio izvjestitelj. Hvala vam na ovim interesantnim brojkama. Možda e, razlike u e, stanarinama bi se također mogle e, spomenuti zato što se radi o dosta velikim razlikama. Ja bih samo htio ukazati na to da postoji ta tradicija da ne koristimo mišljenje o proračunu kako bismo imali raspravu o proračunu zato što onda nećemo se pomaknuti nikamo jer to se radi na plenarno i na odboru za proračun. Dakle, e, ima puno mišljenja o tome kako promijeniti strukturu proračuna Europske unije, ali to nam zaista ne pomaže, odnosno nekakva duga rasprava neće ničemu služiti. E, I samo vam samo hoću reći da jedan od važnih elemenata našeg doprinosa ovom mišljenju jeste Eurostat. Nedavno E, smo donijeli neke zakonske propise u tom smislu, čekamo da se to izglasa na plenarnoj. U međuvremenu sam e, otišao u ured Eurostata u Luksemburgu, oni imaju tamo novo vodstvo i pokazao sam im da im je website potpuno e, nefunkcionalan, složili smo se da korištenje podataka, da je veoma teško koristiti podatke i oni su obećali da će e, na tome raditi. Izvijestite se možda sjeća da je ova rasprava sa Eurostatom o tome mogu li se ili ne mogu koristiti ti podaci Eurostata. Na to se potrošilo puno novca, ali obični građani teško mogu koristiti te podatke, tako da je ovo novo rukovodstvo e, obećalo da će to riješiti, tako da e, nećemo sada predlagati amandmane kojima ćemo gurati Eurostat da to naprave jer oni su očito sami se sami odlučni da to učine. Što se tiče ovih europskih nadzornih agencija ESA, ESA ja mislim da bi one isto trebale više resursa usmjeriti na zaštitu potrošača jer je to u skladu sa njihovim mandatom i ako usporedimo ono što radi Europa s onim što radi SAD pa čak i e, Ujedinjena kraljevina mi možemo zaista postići puno bolje rezultate. I ne slažemo se s e, ovom primjedbom broj 2 u nacrtu mišljenja gdje stoji da ESE će pokušati proširiti svoj eh, mandat eh, dalje od zadaća koje su im povjerene. Mi mislimo da su se uvijek djelovali u okvirima svojih mandata i sve ono što oni, one rade je obuhvaćeno tim dalekosežnim mandatom koji je eh, sa odgovarajućim zakonskim propisima utvrđen. U točki 7 e, imamo ovaj model Twin Peak i po ovim u ovim okolnostima vjerojatno to najbolje rješenje, no s druge strane nisam siguran da li je ovo najbolje mjesto da se o tome raspravlja, jer ćemo morati raspravljati o prijedlogu Komisije za budućnost ESA i onda ćemo imati puno više prilika da zapravo zaključimo tu raspravu. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. Da li se netko javlja za riječ? Hvala lijepa gospodine predsjedniču i zahvaljujem izvjestitelju. Netko se mora baviti s proračunom i hvala vam što vi to radite u ime našeg odbora. Imam tri komentara. Prije svega, ako pogledate proračun, za koje je nadležan ekon, nadzorne agencije su ono što nam prvo padne na pamet. No svi znaju da te agencije će uskoro biti podvrgnute preispitivanju, reviziji. Pa ne znam da li se da slaže sa mojim mišljenjem. Mislim da, da ne možemo napraviti mišljenje na temelju rasprava koje se još nisu dogodile. Mi smo dobili prijedlog Europske komisije. Dakle, kada govorimo o tome da nacionalnim agencijama dajemo neophodne resurse za njihovu zadaću, to je nešto što moramo uzeti u obzir. Hvala vam što ste to spomenuli. Ja se ne protivim ideji da bi sudionici na tržištu to trebali isfinancirati, no moramo ostaviti vrata otvorena tako da si ne zatvorimo opcije za daljnje debate. Ako ćemo imati matricu za analizu, odnosno procjenu budućih najamnina, svi će se zabrati kriterije koji su njima najzanimljiviji. Mislim da bismo trebali razmisliti o procesu izgradnje sjedišta za Europsku središnju banku. Sjetite se koliki dodatni troškovi su nastali tim postupkom. Moramo stoga biti oprezni kada govorimo o argumentima, posebice kada govorimo o preseljenju agencije. Jedan od najvažnijih kriterija će biti kada EBA napusti London, mora imati istu pristupačnu mrežu i potporu svom osoblju kakvu je imala u Londonu. Ne želimo izgubiti kvalitetu osoblja EBE samo zato što smo morali preseliti agenciju. Ne radi se o tome da pogodujemo određenom gradu, već nam ni ne samo jedan čimbenik. To je ključni proračunski čimbenik, no ne možemo sreći u situaciju u kojoj će to biti jedini sveobuhvatni kriterij. Što se tiče drugih područja, unutar našeg proračunskog dijela, gospodin Stolijan pride veliku važnost načinu financiranja Europske unije, IASB, Moramo i to pogledati. Moramo iskoristiti i mišljenje o proračunu da bi se Europska unija uzela u obzir sve preporuke iz e, izvješća Stonijan. Neću se sada vraćati na statistiku, ali moram spomenuti nešto drugo, a to je zabrinutost koju osjećam u pogledu smanjenja resursa i dostupnih instrumenta za jedinice koje se bore protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza to se pojavilo i u drugim dosjeima. Stoga moramo pogledati da li postoje resursi da bi se te zadaće ispunile onako kako treba. Hvala, ne vidim daljnja javljanja za riječ. Pa dajem riječ izvjestitelju koji će govoriti njemački. Prije svega želim srdečno zahvaliti kolegicama i kolegama. To su stvari o kojima smo već razgovarali u mnogim drugim područjima. Temeljna linija nacrta se rukovodi onime što smo radili tijekom proteklih godina. Sa e, najamninama sam želio reći da i postoji široki raspon. Ne želim time dovoditi u pitanje lokacije. Znam da u Parizu im postoje lokacije sa povoljnim cijenama najamnina. I ESMA je u prošlo vrijeme se proširila u smislu ureda. Ovo je iznimno pogodan položaj. Želim samo reći da postoje povoljniji položaj u Parizu koji su dovoljno atraktivni za djelatnike agencije. Samo to sam želio reći. Osim toga, zahvaljujem na mnogim komentarima. Veselim se amadmanima. Što se tiče statistike, ne smijemo i naravno te brojke izgubiti iz vida. Inače ćemo biti na posljedku ovisni onome što odbor za e, nadzor proračuna nam kaže svojim preporukama. Oni imaju zadnju riječ u smislu rezolucije. Često smo doživjeli da sve ono što mi ovdje mukotrpno isposlujemo kao kompromise u konačnom izvješću odbora za nadzor proračuna nije uvijek uključeno. Nastavit ću sada na engleskom, prvo što ću dati riječ našem predsjedniku. Rok za amandmane je 19. srpanj u 12 sati i budite pripravni da je izvjestitelj najavio da će održati 29. kolovoza sastanak izvjestitelja u Sjeni, jer ćemo 30. kolovoza glasovati o amandmanima. Znam da je to tjedan kada se svi vraćamo tek sa godišnjeg odmora i zapravo u srijedu započinje tjedan za nas članove Ekona. Sastanak je zacrtan u utorak, pa bih ja želio da se održi sastanak sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo pripremili glasovanje. Rok je 19. No zbog e, odbora za proračun moramo glasovati u tom tjednu. Pa molim sve izvjestitelje u sjeni da se pripreme na taj datum 29. kolovoza na sastanak izvjestitelja u sjeni. Sada dajem riječ ponovno našem predsjedniku. Hvala. Markus. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Ne vidim izvjestitelja. Gospođa Zimon. So we need to wait for Simon. Dakle, moramo pričekati gospodina Zimona, osim ako izvjestitelji u sjeni i ga žele zamijeniti. Good. Welcome to the As you know, um, Kao što znate, došli smo do osme točke dnevnog reda, razmatranja amandmana. Glasovat ćemo odmah nakon toga. Želim zahvaliti izvjestitelju i svim izvjestiteljima u sjeni na njihovom bržem i učinkovitom radu koji nam omogućuje da ubrzamo ovaj manji ali relevantni dio našeg paketa za bankarstvo kako bismo završili ovu, ovu zakonodavnu odredbu do kraja godine. Dakle, izvjestitelj je podnio kompromisne amandmane, pa ću vam dati riječ da ih predstavite. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Najprije bih želio zahvaliti na konstruktivnoj raspravi izvjestiteljima u sjeni. Imamo četiri kompromisa koji zapravo sadrže ono što odražava većinu ove kuće. Na u nekim pojedinim mjestima nismo se mogli usuglasiti, no važnije od toga je istaknuti da od od 185 e, amandmana koje smo primili, to je mnogo, više od 60 su bili nedopušteni amandmani. Nedopušteni zato što se nisu odnosili na onaj dio o kojem se glasujemo, već na CDR, CDS, odnosno sve ono što će kasnije doći. E, u svakom slučaju kompromisi su ugrađeni, obuhvaćeni. Nadam se da neće krenuti u krivu. Tada će se morati glasovati o njima i tada predsjedatelj može formalno ih proglasiti nedopuštenima. Ja polazim od toga da moramo uzeti u obzir amandmane i da ćemo imati široku većinu i mi toga moram priznati da ne brinem pojedinačno. Što se tiče e, MSFI-a broj 9, e, mi smo se odlučili za dinamični pristup, dakle da zadržimo prijedlog komisije i to zato što mislimo da ćemo na taj način moći osigurati više razinu stabilnosti i sigurnosti. Znate da zeleni guje su se e, zalagali za državni pristup, no Europska središnja banka također je za snažan državni pristup. Oni to rade zato što kažu da žele olakšati život akterima. Akterima akteri sami kažu da im je to nepotrebno. Što je onda sigurnije? Državni pristup koji rizik širi na pet godina ili dinamični pristup kada se svake godine može iznova procjenjivati rizik, tada moram reći da je meni mnogo draže svake godine procjenjivati rizike iz početka, tako da možemo unositi nove gospodarske uvjete. Vidjeli smo tijekom krize koliko brzo se svijet izmijenio sa dobrog na loše i to moramo zato sada uzeti u obzir. E, stoga smo se odlučili za dinamički pristup u ovom prijedlogu izvješća i u tom kompromisnom prijedlogu također imamo određenu nedomicu u smislu komisijnog prijedloga koja je previše velikodušna prema bankama. E, stoga prijedlog komisije e, ne ne donosi dodatno opterećenje za banke. E, imovina koja već sadrži sadrže državne obveznice se ne može pribrojiti vlastitim sredstvima. Na taj način će se spriječiti da sigurni gubici se neće moći sakriti iza zaštićene kvote vlastitog kapitala. Drugo, kompromis uvodi državnu komponentu koja osigurava da incurred but not reported losses se više ne mogu imati u obzir. Kakvi su to gubici? To su gubici koji sukladno e, starom računovodstvenom standardu 39 su se evidentirali ili nisu se bilancirali i tu, će, tu vrijedi načelo da oni gubici koji su nastali ne uzimaju u obzir stopu vlastitog kapitala. To ne bi smjeli činiti, ne bi se smjeli time zaštititi. Tekno se naprijed mora izračunati i nakon toga se mora odbiti od drugih stavki. Druga vrlo važna točka je da ovdje imamo pogodovanje onim bankama koje želimo spriječiti pogodovanje bankama koje imaju interne modele, modele za razliku od banaka koje imaju standardne modele i koje e, očekivane gubitke su prikazivale već u svojim računima. Kompromis je takav da samo E, mogući knjigovodstveni višak koji nadilazi interne modele rizika kreditiranja i koji nije vezan uz e, kartele, samo on se može obračunavati. Što se tiče prijelazne faze, e, komisija predlaže četiri godine. E, naime, čimbenici ponderenja će se sukcesivno umanjivati. U prvoj godini predlog komisije kaže da bismo trebali imati punu neutralizaciju. Amandmani koje smo mi podnijeli idu u oba smjera. Neki bi željeli, poput komisije, da to bude... E, E, čimbenik neutralizacije na jednu godinu, neki žele dvije godine, neki žele, neki žele da uopće nemamo nikakav e, faktor 1,0, već manji faktor. Prijedlog predviđa u prvoj godini faktor od 0,9, e, u drugoj godini 0,8, treća godina 0,6, četvrta godina 0,4 i peta godina 0,2 tako da ovdje od samog početka nemamo punu neutralizaciju, već imamo nešto što je relativno blisko toj punoj neutralizaciji. E, prijedlog komisije e, dakle, je takav da bismo mi, mi u našem prijedlogu zadržat ćemo rok iz prijedloga komisije, ali neutralizacija se ipak malo ublažava. Ono što je novo u ovom izvješću je da banke prije prijelazne faze mogu izabrati hoće li uopće tu prijelaznu fazu koristiti ili uopće neće koristiti. Jedina iznimka koja je za banke moguća, e, to je za one banke koje nakon prve prijelazne godine odluče primjenjivati prijelazne mjere, u drugoj, trećoj i četvrtoj prijelaznoj godini mogu tada ipak primjenjivati prijelazne odredbe. No to je moguće samo jednokratno. Mogu pokušati jednu godinu ne primjenjivati prijelazne odredbe, iako vide da im to ipak predstavlja probleme, onda mogu u drugoj godini prijeći na prijelazne odredbe. E, imamo amandmane Jugenhozera i Karasa i njih sam uzeo u obzir ili mi se činili smislenima. E, odredili smo mandat EBE. EBA mora razraditi na koji način ta prijelazna faza ključne brojke za vlastiti kapital i leverage, leverage ratio može jednom zasebno, a jednom sa prijelaznim odredbama obuhvatiti. Toliko o e, msf 9. E, nešto o velikim kreditima. U kompromisu B se oni nalaze. Drugi dio fast trackinga se bavi prijelaznom fazom za odredbe velikih kredita kod državnih obveznica koje su iskazane u stranoj valuti bez odgovarajuće odredbe. Novo ograničenje od 25% ključnog kapitala od 1. siječnja 2018. godine bi stupilo na snagu, što bi sukladno komisiji E, predstavljalo probleme u nekim državama članicama. Trogodišnja prijelazna faza, 100% ključnog kapitala u prvoj godini, 25% u drugoj i u trećoj godini 50%. E, stoga mora stupiti već ove godine kako bismo izbjegli klif učinak. Ja sam sam podnio amandmane zbog e, netočnog podatka u prijedlogu komisije kojeg je trebalo razjasniti ti amandmani održavaju poziciju vijeća i usklađeni su sa komisijom od 2018. godine za državne obveznice koje nisu u euro državama će se uvesti postupna ponderiranja, nećemo više imati nulta ponderiranja u prijedlogu komisije državne obveznice koje nemaju nulto ponderiranje bi bile isključene od prijelaznih odredba. Ovim izjednačavanjem mi ćemo osigurati da sve državne obveznice u stranoj valuti koje prije će se izdati prije 1. siječnja 2018. godine i u tom trenutku imaju nulto ponderiranje će također se moći okoristiti prijelaznim odredbama na sastanku se izvjestiteljima u Sjeni. Sve je to bilo nesporno i mislim da kod velikih kredita ćemo i tu moći ostvariti većinu. Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u tim sastancima. Hvala izvjestitelju. Na vrlo razumnim kompromisima. Gospodin Karac ima riječ u ime EPP-a. Gospodine predsjedavajući, izvjestitelju. U ime EPP-a moram reći da se slažemo sa svim kompromisima, da ćemo ih odobriti, jer mislimo da su oni odličan srednji put. S jedne strane treba nam dinamički pristup, jer su E, promjene u gospodarstvu iznimno osjetljive i radi se o nekim državnim elementima koje moramo uzeti u obzir. S druge strane, institucije imaju dovoljno vremena pripremiti se za sve te nagle promjene, stoga podržavam kompromis koji sadrži e, faktore ponderiranja i ovo petogodišnje razdoblje je sukladno Bazelu, i dopušteno je prema tim pravilima. Institucije će same moći odlučivati hoće li e, uvesti prvu godinu prijelazne odredbe. Mislim da je to mudro. Ja sam za to da smjernice EBE za e, objavljivanje računovodstvenih računa se uključe iz operativne perspektive podržavam scaling faktor u 3b. Kod prijelaznih odredba moram reći da mi je drago da je izvjestitelj uključio tekst vijeća koji predviđa malo uži djelokrug, područje primjene. Pritom želim reći da se ne radi o uvođenju novih kategorija izloženosti, u trgovini, već samo o preraspodjeli. Dakle, svi, sve moje kolegice i kolege iz EPP-a e, su bili suzdržani e, kod kompromisa i mi smo jasno signalizirali nakon toga da ćemo se usuglasiti sa kompromisima i da nećemo biti protiv njih. Hvala. Gospođa Van Huysen, ako gospodin Srbati ne želi uzeti riječ e, u ime izvjestitelja se njegovog kluba. Da, govorit ću ime gospodina Foxa. Gospodin eh, Fox zahvaljuje izvjestitelju na vrlo učinkovitom postupanju u ovom predmetu i na učinkovitim sastancima izvjestitelja u Sjeni. Mi podržavamo kompromis amandmane. Gospodin Fox kaže da ECR podržava dinamičan pristup tranziciji jer smatramo da je to najbolji način za izbjegavanje učinka pod navodnicima cliff edge. Dakle, želimo da banke raspolažu sa dovoljnim kapitalom, a da se ne smanji kreditiranje stvarnog gospodarstva. Banke i zakonodavci trebaju shvatiti koji su učinci e, modela očekivanog gubitka u praksi, a istovremeno trebaju moći reagirati na promjene u gospodarskom stanju. Uložili smo nekoliko amandmana koji se e, tiču trajanja prijelaznog razdoblja, no ipak zadovoljni smo postignutim kompromisnim amandmanima i e, radujemo se sada početku pregovora u okviru trijaloga. Hvala. A sada, gospođa Van Hvala. Pa mislim da je važno i za tržište i za realno gospodarstvo da se ubrza rad na ovom zakonodavstvu CRR-a i mislim da svi dijelimo svijest o tome koliko je to nužno. Želim zahvaliti izvjestitelju na predloženim kompromisnim amandmanima. Mislim da je odradio izvrstan posao u prikupljanju amandmana od sviju nas i mislim da kompromisni amandmani odražavaju naše zajedničke ciljeve, a to je osiguranje europskog bankovnog sektora, a da pri tome ne zaboravimo i na to da treba podržati poduzeća. Mislim da je važno da banke odmah provedu nova pravila IFRS 9, a također trebamo biti svjesni da trebamo pripaziti na jednake uvjete za sve i mislim da je to dobar kompromis za prijerazno razdoblje tako da se već započne sa manjim dijelom i FRS-a 9, a nakon toga da se prijeđe u odgovarajuće razdoblje kako bi se omogućila prilagodba na novi sustav. Drago nam je da su usvojeni ambiciozniji prijedlozi, još uvijek e, naravno ima prilika za izmjene, a također i podržavam e, odluku izvjestitelja da se usvoji dinamičan pristup koji se sada predlaže, zato jer to bolje odražava prevladavajuće okolnosti, a također to smanjuje i rizike u financijskom sustavu. Kao što ste rekli, to može biti možda složenije, ali naravno morat ćemo se nositi s time i ako ljudi ne misle da je to problem, zašto bismo mi trebali tako misliti? I na kraju želim reći da podržavam kompromisne amandmane. Mislim da je tu uspostavljena prava ravnoteža i naravno sa zanimanjem očekujem i nastavak rada s vama. Evo, možda ste malo previše oduljile, ali eto. E, u ime Gua Fabio Demazi. Hvala. Uzimam riječ e, u ime Meta Kazija koji nažalost nije mogao biti danas ovdje. Tako da ću samo pročitati ono što Med kaže. On zahvaljuje izvjestitelju na izuzetnoj suradnji i konstruktivnom dijalogu, tako da to mogu iznijeti i u vrlo sažetom obliku. Dakle, E, mi razumijemo stajalište većine i ako nismo ništa ekstremno zražili, također smo čuli i e, mišljenje SSM-a jer mislim da su njihovi tehnički stručnjaci e, postavili neka vrlo valjana pitanja, naročito kada je riječ o dinamičnom pristupu i zbog toga ne možemo E, podržati sadašnje kompromisne amandmane jer smatramo da je satičan pristup e, bio bolji sa razdobljem od tri godine i također e, žao nam je što je komisija ponovno razvodila prijedlog i naravno to pa rad nadzornih tijela i dakle u sažetku smatramo da smo tu trebali bolje poslušati e, nadzorna tijela i propustili smo e, priliku za e, možda oprezne bolje standarde koje, nisu uvedeni na vrijeme. Hvala, sam Gigold. Hvala i u naše ime želimo zahvaliti izvjestitelju na vrlo profesionalnom pristupu. Dakle, dobro se radilo na predmetu. Dogovorili smo se da u prvoj godini neće biti potpune kompenzacije, a osim toga moram reći da se ne slažemo sa stajalištima većine kao što od uvijek govorimo ne smatramo da postoji problem sa cliff effectom. Sve je to bilo vrlo dobro poznato i prije. Bojimo se da e, izvješće ne postiže pravu ravnotežu. Sa e, ovih tri do pet godina mi nismo na e, donjem kraju raspona koji daje Bazel, mi bismo bili htjeli kraće razdoblje i ne smatramo da je dinamičan pristup bolji. E, htjeli smo se pridržati prijedloga EBA i ESB-a, no nažalost čini se da parlament ipak staje na stranu financijskog sektora kojeg se ovi prijedlozi tiču. I na kraju nadam se kada budemo ponovno radili na cijelom paketu za banke da ćemo ponovno uspostaviti ravnotežu koja će pogodovati više ublažavanju rizika umjesto nakon e, niza godina rasprava o novom FRS-u 9 gdje se slažemo da to nisu možda najbolja pravila, ali su u svakom slučaju opreznija, dakle da ćemo se vratiti načinu rada u kojem će parlament zatražiti da se preostali rizici u financijskom sektoru riješe na adekvatan način i to će stvoriti potrebnu ravnotežu sa odgovarajućom e, proporcionalnošću i razmjernošću. Izvjestitelj je e, spomenuo da e, je uloženo mnogo neprihvatljivih amandmana, ali moram naglasiti da oni su pristigli od dva kluba koji su uglavnom euroskeptici, tako da Mislim da treba jasno reći tko je želio iskoristiti ovaj stručan e, predmet za raspravu o temama koje nisu baš sasvim u skladu sa e, temom. gospodine Valli. Da, e, hvala gospodine predsjedavajući. Naravno, mi cijenimo dinamičan e, pristup u ovim računovodstvenim standardima više od statičkog jer e, sa političkog stajališta smatramo da banke koje podržavaju realno gospodarstvo, mala poduzeća i obitelji moraju imati mogućnost ovakvog e, pristupa. Dakle, mogu shvatiti stajališta kolega koji se zalažu za određenu vrstu zahtjeva ili standarda no daljnji kapitalni e, zahtjevi e, za e, naplative kredite su zapravo teško opterećenje za banke koje vrše ovakvu vrstu usluga koje već pate pod teretom sadašnjeg postavljenog sustava bankovnog nadzora moj klub i ja smo uvjereni da u trenutku kada dođe do sljedeće krize sa financijskim proizvodima e, ćemo shvatiti da smo vrlo brutalno postupali prema bankama koje su vezane za kreditiranje realnog sektora, a s druge strane nismo uspjeli ograničiti e, financijski dio i nadam se da će tu upasti pokoja glava. Dakle, ne možemo podržati e, potpuno se izvješće, ali svakako je dinamičan pristup bolji od onog statičkog. Hvala. Hvala. Marko Zanni. Hvala. Evo, samo ukratko, jer naravno ne slažem se sa ovom novom uredbom. Mislim da će ona donijeti čitav niz problema, iako postoje određena nastojanja da se malo ublaže rizici koji će nastati uslijed prijelaza na ovo novo računovodstveno načelo. Analiza uredbe, a naročito ovog aspekta polazi, i smatram, od pogrešnih pretpostavki, odnosno nastoje se stvoriti što veće tampon zone u odnosu na krize ili spriječiti se krize ili devalvacije. to je pogrešan e, pristup. E, problem e, nenaplativih kredita, naročito u euro području, nije proizišao iz činjenice da se nije dovoljno stvaralo pričova u proračunima i u sredstvima, ali to je rekao je Viktor eh, Konstanc eh, u jednom eh, komentaru u talijanskim financijskim novinama Sole ore. Riječ je o problemu koji je povezan sa učincima najveće gospodarske krize s kojim se u povijesti suočila i eurozona, a također i Europa u cijelosti. Dakle, jedina mogućnost rješavanja nenapletovih kredita je gospodarska potpora, a to vidim doista da će se teško ostvariti u jednoj uniji koja koči rast. Hvala, nitko se nije javio za spontano javljanje za riječ, tako da odmah dajem riječ izvjestitelju. Hvala lijepa svim izvjestiteljima u sjeni na konstruktivnoj raspravi. Želio bih samo ukazati još na jednu točku. Ne radi se o tome da mi ovdje zastupamo različita mišljenja, da li želimo umanjiti više rizika ili ne. Svi se slažemo oko cilja, no načini kako ćemo to ostvariti se razlikuju meni je opasnost veća nego kolegama. No i u području ovog fast trackinga želimo prevenirati rizike u najvećoj mogućoj mjeri. Dakle, moramo na ovom javnom sastanku istaknuti da imamo zajednički cilj, a to je da nema nikoga u ovoj dvorani koji temeljnu namjeru ovog fast tracking postupka dovodi u pitanje. Samo putevi, načini na, koji, na koje ćemo doći do tog cilja se razlikuju. Većina ove kuće i smatra, kao u ostalom i država članice u vijeću, da dinamički pristup je pristup koji će doprinijeti veće stabilnosti i stoga postoji ovaj kompromisni prijedlog i ako dođemo do rezultata o kojima smo razgovarali danas, tada ćemo u budućnosti vidjeti da li nas je to učinilo sigurnim kao što mi mislimo ili će ponovno doći do krize koju su spominjali kolege. Vidjet ćemo kako će se stvari odigrati, no u svakom slučaju zahvaljujem kolegama na konstruktivnoj raspravi danas kao i u prošlosti i želim da i dalje razgovaramo na isti način, posebice uz Naravno ćemo imati neke predložbe koje će se razlikovati. No, u svakom slučaju za početak iz moje perspektive je suradnja bila odlična i na tome vam srdačno zahvaljujem. Grazie. Senza dubbio Hvala, nesumnjivo je ovo dobar početak. Glasovanje će se održati uskoro. Mislim da možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, ali ne vidim ovdje izvjestitelja. Yeah? Okmar. You represent Vi zastupate gospodina Hokmarka. U redu. Onda prelazimo na raspravu o drugom e, predmetu na kojem se ubrzava rad, a to je o subordinaciji. Dakle, rangiranje neosiguranih dužničkih instrumenata u eh, hierarhiji insolventnosti. E, dakle, došlo je do e, zaključka i da se ubrza rad na ovom predmetu. Dakle, želim dati odmah riječ o gospodinu Hokmarku koji je izradio tekst koji je u skladu i sa pristupom vijeća i mislim e, da nam to olakšava rad e, daljnje na sljedećem postupku i umjesto gospodina Hrpmarka riječima gospodin Kas. E, nažalost, gospodin Hokmar danas nije mogao doći. I zamolio je stoga da e, pročitam sljedeću izjavu njegovo ime. Komisija predlaže uspostavu novih, novog razreda dužničkih instrumenata sa namjerom da se poboljša interoperabilnost i da se smanje troškovi pridržavanja propisa. Gospodin Hökmark podržava e, pristup komisije. Gospodin Hökmark također e, priznaje da ovaj e, pristup možda neće naići na odobravanje u nekim zemljama članicama gdje se tako rangiranje utvrđuje nacionalnim zakonodavstvom kako bismo e, osigurali pravnu sigurnost za ulagače i za izdavače instrumenata treba uspostaviti prijelazne odredbe. U tu svrhu gospodin Hakmark e, predlaže jedan prijelazni režim koji razmatra nacionalna zakonodavstva koja su usvojena prije stupanja na snagu ove direktive komisija je predvidjela e, početno razdoblje od godinu dana, a gospodin Mark predlaže da se ne zacrtavaju minimalni zahtjevi i da se da prednost dužničkim instrumentima sa, e, odnosno da se davanje prednosti takvim instrumentima sa dospjećama od kraće e, od godinu dana ne bi bilo u skladu sa zahtjevima MRL-a i TELAK-a. No, takvi se instrumenti još uvijek e, mogu spasiti putem bail-ina u institucijama sa smanjenom sposobnošću apsorpcije. I gospodin Mark predlaže da se ne pristupa izdavanju novih e, dužničkih instrumenata sa dospjećom kraćom od godine dana. Također treba pojasniti da e, kriteriji prihvatljivosti koji su u članku 72. E, b uredbe CRR trebaju osigurati dosjednost i usklađenost između različitih zakonodavnih instrumenata. I na kraju gospodin Hökmark želi naglasiti da e, i ulagači i izdavatelji trebaju e, imati potrebnu sigurnost kada je riječ o e, zahtjevima subordinacije, odnosno rangiranja. Gospodin Hökmark se raduje budućem radu sa izvjestiteljama u Sjeni u cilju usvajanja zajedničkog pristupa. Hvala. Hvala izvjestitelju e, i gospodinu Karasu. Pedro Silva Pereira, e, u njegovo ime Parmaš Beres. Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, evo, postupit ću kao i kolega Karas, pročitat ću izjavu gospodina Silva Perera je e, hvala izvjestitelju na e, tome što je odlučio usvojiti ubrzani postupak. I tu je izvjestitelj e, dobro postupio što je tako odlučio. Kao što je već rečeno u prethodnim razmjenima gledišta, ovaj prijedlog e, treba dobro postaviti kako bi sve e, predvidljivo funkcioniralo. i kako bi se osigurala pravna sigurnost za tržišta. Dakle, banke trebaju što prije osmisliti instrument koji će im omogućiti poštivanje zahtjeva MRL-a i TRK-a i također trebaju znati kojim instrumentima mogu raspolagati kako bi u potpunosti ispoštovale međunarodne i europske standarde. U ovim okolnostima treba brzo djelovati kako bi banke ovim instrumentima raspolagalo u dovoljnoj mjeri kako bi pokrile pasivu. Hvala izvjestitelju na ovom pristupu. Kada je riječ o sadržajima, imamo tri napomene, a tome ću pridodati i svoju osobnu četvrtu napomenu. Dakle, ukidanje jednogodišnjeg e, roka za dospjeće smatramo da nije dobra odluka jer bi to unijelo razliku između kriterija prihvatljivosti MRL-a što bi postavljalo određene probleme. E, I to je potrebno kako bi se riješio problem solventnosti i banaka i to se nadovezuje na točku četvrtu u kojoj se govori o tome kako upravljati ukupnim obvezama i kako uspostaviti ovaj e, novi sustav ili režim. treba e, upravljati na eh, odgovarajući dobar način i zbog toga se treba uskladiti sa zahtjevima MRL-a. Predlažemo jedno prijelazno razdoblje od 12 mjeseci, što je važno jer čitav ovaj ubrzani postupak ima kao svrhu dati mogućnost bankama uskladiti se što prije sa zakonodavstvom i sa zahtjevima. I na kraju posljednja napomena. E, I takozvani embedded derivatives. Tu je vijeće iznašlo neke formulacije što e, treba zapravo razjasniti kako možemo iskoristiti ove nove instrumente. U ime ECR-a Sjed Hvala. Hvala i izvjestitelju, odnosno gospodinu Karasu i e, izvjestitelju Sjenu kojeg također nema. No, uvijek je lijepo kad se možemo složiti. Kao prvo ću zahvaliti Gunaru Hokmarku u odsudstvu na njegovom e, radu koji je CER e, u principu podržava i tu se daje prioritet onim zemljama članicama koje još nisu transponirane globalna pravila prije nego što krajnji rok istekne. Posebno pozdravljamo ovu klauzulu u izvješću gdje se zapravo omogućuje to izuzeće od primjene novih pravila i na način koji osigurava e, pravnu jasnoću. Ispričavam se što sam zakasnio, ali e, gospodin Karas je spomenuo ovo, ali ja bih htio čuti još više o e, obrazloženju za točke 9 e, i 20, gdje se to se ograničava na godinu dana. Po našem mišljenju dozrijevanje od bi trebalo biti puno dulje zato što je to u skladu sa međunarodnim standardima. Ovaj period od godinu dana je bio veoma važan na globalnoj razini i kako ne bi došlo do negativnih efekata e, smanjenja resursa i financiranja ako dođeš do deterioracije e, kod poslovnih subjekata. E, rado ću razgovarati o tome sa izvjestiteljem, nadam se da ga nisu lobisti iz banaka dohvatili što se tiče pravila o ovim building societies, e, oni se sada suočavaju sa neizvjesnošću pa bi to trebalo bolje definirati. I također e, se tu govori da što se tiče financijskih izvješća trebalo bi to pojednostaviti, ali zanima me kako. E, dakle, detaljne informacije bih pozdravio ja, a i drugi pretpostavljam, tako da se radujem razmjeni mišljenja u ovim mjesecima koji su pred nama. E, hvala, dakle, radi se o ovom dijelu koji se odnosi na CRR, e, dakle, imamo ova dva izvješća paralelno zapravo, trebali smo ih tako možda razmatrati, onda bi bilo sve jasnije. Moje e, tumačenje je da gospodin Hokmark zapravo se tu poziva na taj paket ta dva izvješća kako bi bila bolja konzistentnost, ali gospodin Karas će nam možda moći također to direktno odgovoriti. Gospodin Kornije ispred Alda, ne, Kora. E, mnogo e, zamjena. Da, evo i dalje nastavljam tako. Ja govorim sada e, u ime gospodina Kornije. Drago nam je da tu imamo načelo fast tracka i gospodin Kornije podržava ovaj nacrt izvješća ali imamo iste rezerve koje smo već spomenuli, odnosno koje su spomenuli Prvanši i Said. Što se tiče amandmana 20 i 23, znači da e, sada više ne postoji uvjet e, da su tu dužnički instrumenti koji e, dospijevaju dospjevaju u roku od manje od jedne godine. Tu se sada da briše tilek, znači da to ne potpada pod tilek i to će utjecati na kratkoročne dugove koji u ovom momentu e, su visoko likvidni. Prioritet e, po Berlinu bi mogao negativno utjecati na taj na tu likvidnost i učiniti ih skupljima. Tako da mislim da se slažem sa ostalima da o tome još treba više raspravljati u budućnosti. To je to. Hvala. Grazie, Fabio De Hvala, Fabio De Mazi. Želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Hekmarku e, na ovom nacrtu i gospodinu Karasu na predstavljanju. Posebno pozdravljam e, to da svi, e, sva sredstva i svi dugovi bi trebali potpadati pod Berlin. Ne znam da li to potpada i također na zahtjeve koje podnose pružatelji usluga. Tu imamo jedan minimalistički pristup hijerarhiji i subordinaciji vjerovnika umjesto fokusiranja na e, financijsku stabilnost odlučili smo se na ovaj okvir tilaka kako bi se na, na najneutralniji način što se tiče troškova da bi to mogle banke primjenjivati. Mislim da to nije baš dobro. Važna lekcija financijske krize je da trebamo imati e, mikro i makro razboritost. To smo izgleda zaboravili. Ovaj Prijedlog se fokusira samo na e, makro aspekte, makro razboritost što se tiče sanacije i kao što sam već rekao, ja mislim da mnogi problemi u bankarskom sektoru su makro problemi e, po svojoj prirodi. I strog pristup e, bi povećao troškove financiranja za banke, to se tvrdi, ali s druge strane imamo porezne obveznike umjesto ovih e, kompleksnih i netransparentnih e, aspekata kao što su MRLI i TILAK, mislimo da bi to trebalo sve pojednostavniti i da banke naprosto postanu sigurnije. I mislim da je veoma važno da pazimo na ove institucije koje su e, prevelike da propadnu, a s druge strane da ostavimo manevarski prostor ovim manjima. I kada dođe do krize vidjet ćemo kako će to dobro funkcionirati. Ključni problem komisije i ovog e, prijedloga e, koji je iznio gospodin e, Hokmark, dakle oni uglavnom se zalažu za ovaj ugovorni pristup. To znači da bi trebalo možda proći godine prije nego što banke izgrade te sigurnosne mehanizme potila koje je Merliju. Znači E, vidjelo se kako je važno zatvoriti sve rupe u zakonima brzo. Dakle, moj, ja bih radije vidio rješenje gdje svi dužnički instrumenti se mogu brzo provesti kroz Bejlin, a da se vjerovnicima to ne predstavlja velike probleme. Kao što je ukazala Europska središnja banka, ukazala je da postoje još nekoliko rupa koje treba zatvoriti. Mi se zalažemo za pojednostavljeni pristup, dakle što e, prije se dužnički instrumenti uklope u tu hijerarhiju Mi bismo htjeli da hijerarhija bude jasna gdje se svaka svi, svi dugovi mogu, da se sve može provesti kroz bail-in, s time da idemo od safety one pa sve do ovih depozita, jer to je zapravo jedino na taj način ćemo postići napredak novim ovim Thank you very much. Hvala puno. Gospodin Urtas. Hvala. Zahvaljujem ja također gospodinu Hekvarku i Karasu. Odmah evo da kažem, imam dva e, glavna problema na koje hoću ukazati. Slažem se sa zelenima. E, što se tiče članka 20, mislimo da brisanje ovog dospjeća za godinu dana nije dobro dobra ideja jer ove obveznice sa kraćim rokom dospjeća e, zaista imaju važnu ulogu u poboljšanju likvidnosti. Nije lako na njima koristiti ih za bail-in i one bi zaista negativno utjecali na učinkovitost telaka, a to je upravo ono što želimo izbjeći. Tako da u tom smislu mislim da ova ideja jedne godine bi trebala biti još raspravljena i razmotrena ponovo. Druga stvar, mi bismo htjeli, mi zeleni, da vidimo kako možemo spriječiti neprofesionalne ulagače da ulažu u ove nove klase imovine koje bi predstavljale rizik da se moraju koristiti u bail-inu i da e, neprofesionalni investitori, kako se definiraju u uredbi MIFID, da kupuju takvu imovinu i htjeli bismo podijeliti naša razmišljanja sa izvjestiteljem, možda neki minimalni, minimalnu razinu ulaganja, možda bi se na taj način moglo e, spriječiti nekvalificirane e, ulagače da počnu kupovati tu novu klasu ulagačkih instrumenata. E, no svakako radujem se daljnjoj suradnji sa izvjestiteljem. Uh, Hvala. Evo, samo ukratko o, pitanju Senior Non-Preferred. Želim se priključiti onome što je rekao Ernest. Dakle, treba osmisliti još jedan buffer za instrumente koji se mogu spašavati bailinom jer trebamo izbjeći još jednu krizu koja će zahvatiti male ulagače, ali treba vidjeti tko će među institucionalnim investitorima otkupiti te proizvode. Jer ako je riječ o mirovinskim e, fondovima ili o osiguravateljskim fondovima, onda se tu stvara jedan podložan rizik koji će opet pogoditi e, slabije slojeve stanovništva i štedište. Dakle, tu treba obratiti pozornost e, i unijeti neke izmjene i stoga ćemo mi uložiti prijedloge amandmana o tome i to je ono glavno za što ćemo se zalagati. Hvala. Hvala Zanni. Marko Zanni. Hvala izvjestitelju. Evo samo nekoliko napomena koje će ući i u moje amandmane. Evo nekoliko kritičnih točaka. Ja prepoznajem naravno probleme i u vezi sa e, brisanjem jednogodišnjeg e, dospjeća, a e, ostalo su izbjegavanje retroaktivne subordinacije starih e, obveznica koje su već izdane, kao što mi se čini da ste rekli da je već predviđeno u zakonodavstvu nekih e, zemalja članica. Zatim e, trebamo staviti jednu malu zakrpu na iskrivljavanje koje stvara EBRD i bail-in, odnosno da preko noći su osobe koje su odgubile, otkupile E, dakle, starije obveznice su bile, e, snosile posljedice spašavanja banaka. Dakle, treba nam jedan e, razred imovinskih instrumenta koji će stvarati tampon zonu u odnosu na starije obveznice je važno i kako bi se isključilo te obveznice iz Bejlina i mislim da je to vrlo pozitivan aspekt na kojem trebamo poraditi. Zatim dvije problematične točke. Prva se tiče e, dosega i likvidnosti eventualnog novog tržišta za ove nove instrumente. E, s obzirom na vlastito iskustvo smatram e, da u okolnostima gdje imamo vrlo niske prinose kao što je to danas, institucionalni ulagači bi bili vrlo zainteresirani i spremni ulagati u likvidne instrumente koji će dati odgovarajući prinos. Dakle, za, to tržište postoji, no pitanje je po kojoj cijeni i koji će to učinak imati na trošak financiranja bankovnih sustava, naročito bankovnih sustava zemalja u najvećim poteškoćama e, troškovi financiranja banaka znamo da se prenose i na realnu ekonomiju jer banke te najveće troškove prebacuju na potrošače tako da bi bilo dobro provjeriti kakav bi to učinak imalo na realnu ekonomiju, smišavanje ovih novih instrumenata i na povećanje troškova financiranja. I još nešto što su već spomenuli izvjestitelji u svojim izlaganjima, a to se odnosi na transparentnosti u prodaji, na maloprodajnom tržištu tih novih e, instrumenata. Dakle, mislim e, da bi korak naprijed e, bio osmišavanje nove, novog naziva za te obveznice, jer ako ih nazovemo senior, onda e, to je nešto što nailazi na bolji odaziv potrošača. Dakle, ako se osmisli možda neka nova definicija ili novi naziv, to bi spriječilo i do da potrošači to otkupljuju iz pogrešnih pobuda. ESB je nedavno izdao izvješće sa upozorenjem o pogrešavanju e, likvidnosti na dioničkom e, tržištu Europe. Evo, to je mogući problem koji bi se mogao pojaviti i to su točke na kojima ćemo poraditi sa izvjestiteljem. Hvala. Ok, grazie. U redu, hvala. Nitko drugi se ne javlja za riječ. Tako da mogu onda dati riječ ponovno gospodinu Karasu. Ne bih sada želio e, produbljivati raspravu, bih se želio zahvaliti u ime zastupnika Hokmana. Njegov asistent je ovdje. Oni će mu prenijeti o čemu se vodila rasprava. Kao i kod e, izvješća Simon, želim reći da se moramo sada odočiti na fast track postupak. E, drugi dijelovi će doći kasnije. Ne možemo već sada otvarati teme unutar fast tracking teme. o, što se tiče amandmana 20 i 23, želio bih reći da gospodin Hukman će tu podnijeti e, prijedloge koji sadržavaju preporuke Europske središnje banke. Ne radi se o njegovom osobnom arbitražnom postupku, već je uključio dijelove iz rasprave koja se vodila u javnosti na razini Europske središnje banke. Od 4. Rujna, do 4. rujna imamo vremena za podnošenje amandmana i tada, nakon, tada možemo ući u pregovore. Meni kao izvjestitelju u Sjeni je vrlo bitno da razjasnimo isto kao i kod paketa za sanaciju, da postoji određena preklapanja i moramo ih ukloniti. E, kod 2AB je ista situacija. Postoje različiti pristupi što se tiče hijerarhije dužnika i e, kod investitora i što će se dogoditi u smislu zaštite tržišnog natjecanja i e, primjene berlinskog instrumenta u smislu prekogranične suradnje. U tom smislu ja pozdravljam usklađivanje jer će se tako stvoriti više pravne sigurnosti i pristup koji obuhvaća različite kriterije obračuna i solidne instrumente, sve to pridonosi sigurnosti i stabilnosti. To je dobar srednji put koji je ovdje pronađen i koji uzima u obzir interese nadzornih agencija i država članica koje su već poduzele određene mjere i molim vas da vaše želje za izmjenama pravodobno podnosite E, zastupnica Simoni Hekman će se potruditi da nastane široka većina. Dakle, ne smijemo međusobno se previše suprotstavljati, već nadopunjavati. I moramo se na fast track postupak sredotočiti, a ne voditi cijelu raspravu sada već. Hvala. Hvala puno. Također hoću naglasiti ovo što je gospodin Karas upravo rekao u ime izvjestitelja, to je fast track, znači radi se o članku 108. Tako da što se tiče te nadležnosti, amandmani su naravno e, dobrodošli, ali ne e, amandmani za neki drugi dio, dakle samo to naglašavam, ti amandmani će biti proglašeni nedopustivima tako da ne osmišljavate amandmane koji će biti odbačeni. Znači, amandmani su samo za onaj dio koji se odnosi na fast track, a pa oni dijelovi koji se, odnosno oni amandmani koji se odnose na dio koji neće ići po brzom postupku, odnosno fast track, za njih vrijedi uobičajena e, procedura. Znam da je to drugi e, prijedlog, ali e, isti je Dakle, neki puta bi mogli e, zastupnici koristiti ovo da bi nastojali e, izmijeniti i dopuniti dijelove druge ovog e, druge dijelove ovog zakonskog prijedloga, znači radi se samo 108, članku 108, kalendar se izmijenio, dakle 4. rujna za amandmane, razmatra se 25. rujna, glasovanje je 25. rujna na Ekonu i onda trijalozi. E, dakle, e, četiri minute prekida rada i onda počinjemo s glasovanjem u 12.30. Hvala. Dear Drage kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta. To Molim vas da stavite svoje glasačke kartice u glasačke e, strojeve i sad ćemo prvo testirati funkcioniranje. Otvaram e, testiranje e, glasačkih strojeva. keep it open. Wait, I, wait, I tell you. Please, colleague. Kolege, molim vas. Who is missing? Tko nedostaje? Still one colleague to vote, but... Još jedan kolega treba odglasati, odnosno evo vidimo da nam nedostaju neki kolege, jer moramo zaista biti u punom sastavu. Evo ću još malo vremena. Another one. Please. Colleagues. Kolege, molim vas eh, da stavite eh, svoje glasačke listiće. Ramon, you can also vote. Is a test. Evo, sad ćemo onda napraviti taj test. na redu, gospodin Jezik. Dakle, zatvaram ovo probno glasovanje. I e, sad imamo cijeli niz ovih privremenih e, sporazuma. Dakle, čestitam svim e, izvjestiteljima. Prvi je SDS, dakle, Otvaram glasovanje. Da, poimenično glasovanje, izvješće Pol Tang, otvaram glasovanje. Ispričavam se, nisam e, to naznačio. Dakle, e, nismo to tako odradili, tako da sad moramo ponovno glasovati. still two colleagues to vote if they... Još čekam dva kolege da glasuju ako to žele. <laughs> finally rapporteur could vote. Evo i sada izvjestitelj može glasati sam za svoje izvješće, to je jako dobro. Dva kolege se suzdržani, njihovo pravo naravno, zatvoran glasovanje, 34 za, 12 protiv, 1 suzdržani. Čestitamo izvjestitelju. Vrlo relevantni e, dosije, baš kao i sljedeći. Otmar e, Karas, dakle to je SDS, radi se o CRR-u, bonitetni zahtjevi, otvoran glasovanje. Zatvaram. 34 za, 12 protiv, 35 za, 12 protiv, 1 suzdržani. Čestitamo i gospodinu Otmaru Karasu. A sada imamo statistički dosije. To je dobio, mm, dobilo predsjedništvo, nažalost. E, iz je predsjedavajući. Otvaram glasovanje. Poimenično se glasuje. zatvoran glasovanje. 39 za, 3 minus, 3 protiv, 6 suzdržana, hvala. A sada prelazimo na izvješće Sirpa Petikajnen o e, poduzetničkim kapitalima, Europskim fondovima za socijalno poduzetništvo. Poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. 38 za, 2 protiv, 7 suzdržanih. Čestitamo Sirpi. A sada prelazimo na ovo izvješće e, Petra Simona koji ide po brzoj proceduru. Radi se o MSFI-u 1, e, amandman 1, koja je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, protiv, Pretpostavljam da ste vi za. Da, ali onda, morate, onda ne smijete dizati ruku kad kažem protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 32 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis D za, protiv, suzdržani usvaja se. A sada Glasamo o ovom prijedlogu komisije poimenično s ovim amandmanima. Otvaram glasovanje. Kao što vidite, neki su amandmani proglašeni nedopustivim zato što su išli izvan e, područja na koje se primjenjuje ubrzana procedura, znači o njima će se odlučivati kasnije u normalnoj proceduri. E, moramo dati vrijeme Zelange da glasuje, da. Ne, to je bilo e, ilegalno. Gospođa Erlangen. This is called Da, to se u nekim zemljama ne smije, ali ipak, e, e, ipak je to pozitivno. Zatvoran glasovanje, 39 za, 11 protiv, nema suzdržanih. A sada Imamo cijeli niz e, amandmana, 26 e, za, protiv, suzdržani, odbija se, 27 e, za, protiv, suzdržani, odbija se, 28 za, protiv, suzdržani, odbija se, 29 za, protiv, suzdržani, odbija se, 30 za, protiv, suzdržani, odbija se, 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada glasamo o, ne, oprostite, Dakle, smatra se usvojenim. Dakle, odluka da pokrenemo međuinstitucionalne pregovore poimenično. Znam da je to tražio izvjestitelj. Otvaram glasovanje. The is Zatvaram glasovanje. 40 za, 11 protiv, nitko nije suzdržan, dakle ta se odluka usvaja. Čestitamo izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Okay, so we can close the... Tako da možemo sada privesti ovaj sastanak kraju i nastavljamo u četiri poslijepodne. Hvala.